Uh, I uh, Dobar dan svima. Malo kasnimo jer smo odlučili pričekati uh, da svi kolege pristignu, no prelažno sad krene. Kao prvo usvajamo dnevni red koji ste dobili u materijalima. Predložio bih da točku 8. i 9. zajedno razmatramo, da će radi se o razrižnicama, s obzirom da su usko povezane. Imamo istog izvjestitelja za obje razrišnice u odnosu na opći proračun e, komisije i e, Europski razvojni fond. Mogu li onda smatrati da smo usvojili dnevni red? Kao što znate, e, misija našeg odbora u Senegal e, se nije e, realizirala, jednostavno u ovom času je nije bilo moguće organizirati, pa ćemo odlučiti hoće li ta misija otići u Senegal kasnije tijekom ove godine ili će se preferirati da se ide u neko drugo mjesto. Također bih vas rekla, da, e, bih vas obavijestio da je održan prvi međuinstitucionalni e, sastanak o reviziji Europskog konsenzusa o razvoju. E, sastanak je održan 1. veljače pod povrkateljstvom Malteškog e, predsjedništva. Radilo se o vrlo konstruktivnom sastanku na kojem je svaka institucija mogla reagirati, odnosno pokazati svoju prvu reakciju na priopćenje komisije. E, pred nama e, je vrlo intenzivan proces, važan proces koji bi nas trebao dovesti do usvajanja novog središnjeg dokumenta razvojne politike Europske unije usklađenog sa agendom do 2030. godine. U ovom času ne bih više o tome govorio, ali možemo o tome razgovarati kasnije. E, kažu mi ne razumijem točno, ali ovdje piše da je poljski samo u pasivnom jezičnom režimu. Znači, kolege mogu govoriti poljski, ali nemaju prijevod na poljski, nego moraju skušati prijevod na neki drugi jezik. <laughs> Perhaps English. <laughs> Odobravanje zapisnika naših sastanka 7. i 8. studenog i 28. i 29. studenog 2016. Također ste imali te zapisnike u dokumentaciji. Ako imate neke primjedbe, molim vas obavijestite tajništvo prije završetka ovog sastanka. Ukoliko to niko ne učini, smatrat ćemo da, je, da su zapisnici odobreni i usvojeni. Komisija ima jednu obavijest. Ne, čini se da nemamo priopćenja komisije. Nitko vas troje, nitko nema nikakvu obavijest. Ne, hvala na prilici, ali nemamo neko posebno priopćenje. Time dolazimo do vrlo važne točke dnevnog reda, pete točke, a to je porezna dubinska analiza koju provodi EIB kod e, vanjskih e, kredita. S nama su gospodin Gerhard e, Hukt koji je E, ravnatelj službe za provjeru usklađenosti, te gospodin Luka Rolin. E, imamo cijeli jedan sad na raspolaganju, pa se nadam da ćemo moći to detaljno raspraviti. Kolege su, naime, kolege iz Europske investicijske e, banke od nedavno igraju mnogo značajniju ulogu u investicijama izvan Europske unije, odnosno u susjedstvu. E, dakle, ambicija je da se postane e, najambicioznija investicijska banka e, na svijetu, mnogo veća od svjetske banke, s obzirom na svoj kreditni potencijal dakle, koji je sada dva do tri puta veći od onoga što odnosno kreditira svjetska banka. No za razliku od svjetske banke, Europska investicijska banka nije toliko eksponirana, onako je ispod radara. Putovao sam e, u Aziju prije nekog vremena sa predsjednikom Europske investicijske banke i zapravo gotovo niko nije primijetio da ga nisam odvukao u e, e, VIP lounge. E, za razliku od toga, kada vodeće osobe svjetske banke putuju, onda oni ne samo da su vrlo važne osobe, nego ekstremno važne osobe, imaju policijsku pratnju i tako dalje. Dakle, očit očita je razlika u stilu nastupa i ponašanja. A mislim da je važno da ako želimo da se u zemljama u razvoju osjeti prisutnost e, e, Evropske unije, odnosno i u našim partnerskim zemljama, da treba podići na sve moguće načine e, ulogu i prisutnost Europske investicijske banke, tako da bi svima postalo očito kolika je ogromna vrijednost koju i pomoć koju ona pruža. Investicijska banka je sada e, važan e, akter u paketu europskih investicija, pogotovo što se tiče fonda za održiv razvoj, a naš je odbor jedan od glavnih e, odbora koji se time bavi. I u sklopu tog paketa će se proširiti vanjski mandat investicijske banke. U, u mišljenju E, naš odbor nedavno izglasao mišljenje e, odbora Ekon o godišnjem izvještaju o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Dakle, mi ćemo sad imati razbjeno mišljenje, imamo e, čućemo o mandatu vanjskog kreditiranja. Tu ćemo, rekao bih, možda E, će biti zanimljivo da u jednoj maroj borbi s vama e, mislim da bi naš odbor trebao tu imati vodeću ulogu. To nije sasvim e, jasna točka u proračunu i mislim da mi moramo tu preuzeti vodeću ulogu. Jer i nam ako će to imati odbor za proračunski e, nadzor, e, neće e, se to uspješno stvariti. Ima, imali smo nevladinu organizaciju Counterbalance koja je spomenula da se da, da, da postoje područja izbjegavanja poreza E, i e, a pitanje porezne transparentnosti je e, naročito zanimljivo za odbor DEVE, upravo na temelju izvještaja iz 2015. o izbjegavanju i poreza u zemljama u razvoju, a osim toga mi pripremamo i zakonodavno mišljenje o izvještavanju pojedinačno po zemljama, o čemu, za što je izvjestitelj Eli Schlein. Dakle, vrlo mi je drago što su ovdje s nama gospoda Luka Lazorli i Gerhard i veseli me što ćemo čuti o dubinskoj analizi i e, o temama o kojima će oni govoriti i na temelju kojih možemo zaključiti što bi trebalo ostvariti. Gospodine Lacaroli, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine Deva, hvala vam na ovom uvodu. i što ste zapravo njime već dali pozadinu e, i olakšali mi početak. Dakle, ja bih vam za početak malo više rekao o tome što banka poduzima e, u pogledu ovih tema. Pripremili smo prezentacije koje bi trebale olakšati ovaj pokušaj da vam prikažemo što zapravo radimo. E, nakon toga ću dati riječ Gerardo Hicu, mom kolegi, koji je dakle glavni ravnatelj grupe za usklađenost e, i koji će vam onda e, govoriti o toj konkretnoj temi dubinske analize. Za sam početak bih vam dao par brojki kako biste dobili osjećaj za to što e, Evropska investicijska banka radi. Dakle, godišnje ona daje kredite otprilike 75 milijardi, dakle vrijednosti od 75 milijardi, od kojih je nekih 10% 75 milijardi se odnosi na poslovanja izvan država članica Europske unije. 10% vam se može ne učiniti naročito velikom brojkom, ali kada ćete 7,5 milijardi, e, to je e, više nego što sve e, ostale institucije ovog doba, ovog tipa, dakle eh, Af, Bank za afrički razvoj, eh, Svjetska banka i tako dalje, eh, dakle sve one zajedno ne daju toliko. Od ovih sedam i pol bilijardi, da kako imamo različite proizvode, veći dio ide u velike kredite, no imamo i niz drugih proizvoda e, koje su blisko povezane sa pojmom različitih vrstova vrsta kapitala e, i imamo određene platforme, financijske platforme. E, za sada smo imamo proprijaciju od 3,5 milijardi E, koji kao što se vidite na slajdu je podijeljeno e, na fondove koji su aktivni u mikrofinanciranju, zatim onima koje rade sa e, malim i srednjim poduzećima i fondovi koji se bave infrastrukturom u prvom redu pitanjima vezanima uz klimu. Ako se usredotočimo na regiju Afrike, Kariba i Pacifika, na njih se odnosi oko jedna milijarda eh, euro. A jedan dio toga je vrsta kapitala o ćemo govoriti i eh, banka je tu aktivna u 55 pet eh, E, fondova rizičnog kapitala, što je oko 850 milijuna. E, pojedinačna stavka je oko 15,5 milijuna. To vam daje neki osjećaj u kojim se tip poslova radi. E, dakle, mi dajemo profesionalnim upraviteljima fondova koji onda e, investiraju u pojedine e, projekte. E, a dio se odnosi, na glavni fokus su male i srednja poduzeća, odnosno institucije koje se bave mikrofinansiranjem. Zašto tako radimo? Zato što kad se radi o našem poslovanju izvan Europske unije, mi to radimo prema konkretnim pojedinačnim mandatu mandatima. Pa ako pogledamo instrument za financiranje u ovoj regiji, Afrika, i Pacifik, tu je stavka koja kaže da 20% treba ići u proizvode vezane uz kapital očito postaje da nije dovoljno e, samo ići na e, velike e, projekte, nego da moramo imati i ove manje, dakle preuzimanje pomoć u osiguravanju kapitala, a jedan način da se to čini je kroz fondove. Također se time bavimo zato što mislimo, uvjereni smo da investiranje u području osiguravanja kapitala e, da time možemo e, stvoriti okruženje u kojem imamo profesionalne e, pravitelje sredstvima i time potičemo jednu pozitivnu dinamiku u cijeloj regiji. Što se tiče utjecaja, koji, odnosno učinka koji pokušavamo E, postići. Kroz fondove smo investirali u 450 e, investicijskih e, tvrtke i tim je stvoreno oko 200 tisuća, tisuća radnih mjesta, stvoreno i zadržano. Koja je ona dodana vrijednost koju postižemo. Mi smo uvjereni da ostvarujemo više struku i raznoliku dodanu vrijednost. Kao prvo, e, pomažemo da se nešto dogodi. To su zemlje u kojima se teško posluje, imate ograničena sredstva koja stoje investitorima na raspolaganju i e, često e, mi osiguramo onaj početnu temeljnu investiciju dakle osiguramo onu važnu veliku transakciju iz koje isteknu e, nove i druge. Većina fondova u e, kojima, interveniramo e, su, se odnose na prvo investiranje, dakle ne neku dokapitalizaciju ili slično, nego prvo pojavljivanje na tržištu. I to vrijedi u gotovo polovici slučajeva e, imamo e, ljude kojima je to prva aktivnost tog tipa, dakle ljude bez iskustva. E, mislimo da je to važno iz perspektive investitora, neka, ako imate recimo komercijalnu banku Eh, oni, će, oni uvijek traže da im pokažete svoju, svoje dosadašnje poslovanje eh, i svoju relevantnost u konkretnoj području, odnosno vezano uz konkretnu aktivnost. Također, svojim djelovanjem eh, omogućujemo, odnosno donosimo tehničku pomoć s obzirom da smo mi ona početna glavna investicija, e, mi podržavamo dakle, i pokušavamo uvesti najbolju praksu u bankarskom e, E, poslovanju, u investicijama, dakle nastojimo e, postići da ono što se radi bude relevantno, da ima, da utječe na okruženje e, i pratimo razvoj što se tiče mobiliziranja resursa, podaci nam sugeriraju da za svaki euro koji, smo, koji je banka investirala u takve fondove rizičnog kapitala, je e, mobilizirano 6 do 7 eura. Jednostavno zato što se mi pojavimo kao investitori, to privuče, odnosno potakne i druge investitore. Ovdje imate ovaj e, graf koji vam pokazuje e, partnere s kojima se radi. Naime, vidi se da u više od polovici slušala to radimo zajednički sa nadnacionalnim ili nacionalnim tijelima. U 24% slučajeva nas prate sami e, investicijski menadžeri i onda imate još jednu grupu, jedan raspon različitih e, investitora koji su možda malo manje važni, ali su vrlo aktivni na ovom tržištu. E, ovdje imamo jedan prikaz strukture koji vam pokazuje dakle, tipičnu strukturu fonda u sredini je sam fond e, rizičnog kapitala kojeg tipično podržava e, odbor za investicije koji odlučuje o pojedinim prijedlozima i imamo savjetodavni odbor koji ima jednu više stratešku ulogu, dakle definira e, glavni smjer. Zatim uživate podršku investitora koji su s jedne strane opći partneri i e, ograničene, dakle e, partneri sa ograničenim e, dakle koji će na jedan ograničeni način sudjelovati u fondu. Now, what makes a suitable jurisdiction? Why is... E, pitanje odgovarajuće jurisdikcije, odnosno područja, naime, je li bolje smjestiti fond u ovu ili onu jurisdikciju nema mm, možda nekog očitog mjesta gdje bi trebalo osnovati e, fond zato što bi on u tipičnom slučaju trebao privući interes velikog broja, odnosno različitih investitora koji će opet u tipičnom slučaju e, dolaziti iz različitih e, zemalja i njihovo je očekivanje da se fondom profesionalno upravlja, da postoji odgovornost, odgovornost za postupanje s novcem kojemu se daje. To znači da bi trebalo osnovati fond koji u okruženju koje ima odgovarajuću zakonodavstvo e, gdje se može očekivati e, da će privući dovoljno profesionalnog e, igrača, dakle profesionalnih osoba koje će omogućiti istinsko ispunjenje obaveza fonda. Kad, ako pogledate iz jedne abstraktne perspektive mogli bi se ljudi pitati zašto u nekoj zemlji imate mnogo fondova, a u nekoj manje. E, jednostavno e, radi se o tome da želimo mobilizirati e, velike iznose i količine novca, želimo iz milijardi narasti do bilijuna i zato je važno da imamo strukturu koja će uspjeti odgovoriti e, na logiku svakog potencijalnog investitora. Pitanje oporezivanja, dakle porezi, to je jedna od tema o kojoj ćete vjerovatno e, željeti detaljnije danas razgovarati. Naime, prije nego što se angažiramo u nekom fondu, mi provedemo dubinsku analizu. Nedavno smo, na primjer, odobrili jedan dokument prošlog e, tjedna smo usvojili dokument u kojem se definira određeni broj parametara e, koje treba poštivati prilikom provođenja dubinske analize. I sasvim je jasno da se takvom analizom mora postići da je fond tako strukturiran i da, e, da uzima u obzir pitanja integriteta. Dakle, mi ćemo uvijek analizirati profesionalni kapacitet e, upravitelja fonda. Razmotrit ćemo imali razloga za zabrinutost, dakle postoje neki rizici. Znači svaki put kad se uključujemo, ovisno o mjeri u kojoj se uključujemo, e, činimo to tek nakon dubinske analize koja će svakako uključiti i aspekt poreza. Spomenula sam već da želimo biti e, među vodećima e, u smislu provođenja i realizacije principa da šta god radimo, uključujući tupinsku analizu, to radimo prema najvišim standardima. gdje će sigurno o tome govoriti e, detaljnije, ima detaljnu e, prezentaciju upravo o konkretnom pitanju. Hvala. Thank you. Hvala. Prije svega zahvaljujem na pozivu na današnji sastanak. Mislim da ovo vrlo dobra prilika da objasnimo čime se bavi Europska investicijska banka. Kao što je Luka upravo spomenuo, mi smo prošlog tjedna imali, dakle, dobili smo odobrenje vezano uz naš pristup poreznoj dubinskoj analizi kao i vezano uz politiku prema jurisdikcijama s niskom razinom usklađenosti. Imali smo vrlo intenzivne razgovore kako sa našim odborom, tako i sa Europskom komisijom. Uzeli smo u obzir zbivanja na međunarodnoj i europskoj razini i s obzirom na skandale proteklih godina shvatili smo da je riječ o vrlo aktualnoj i važnoj temi. Prije nego što prijeđem na samu srž ove prezentacije i naših aktivnosti, Htio bih reći da se stječe dojam da mi vrlo intenzivno provjeravamo e, sve prije nego što uopće dođe do odbora. To su ljudi koji su dakle koji se bave operativnim aktivnostima i koji provjeravaju sve projekte prije nego što dođu na odbor. Dakle, bave se e, tehničkom e, aspektima, isto tako mora proći i kroz pravnu službu koja provjerava usklađenost s propisima. Dakle, mi isto tako provjeravamo i e, usklađenost sa poreznim standardima i sa integritetom. Dakle, to bi bio samo pregled sadržaja mog izlaganja. I sada ću odmah e, prijeći na sljedeći slajd, što zapravo označava kratica oko. To je Ured glavnog ravnatelja Uprave za provjeru usklađenosti. Taj ured je osnovan prije nekih desetak godina temeljem smjernica iz odbor, Bazelskog odbora. Dakle, taj ured e, djeluje neovisno i dakle ja izravno podnosim izvješće predsjedniku, ali imam i pristup, izravan pristup odboru. Naša mišljenja nisu pod utjecajem ljudi iz operative, e, dakle mi donosimo vlastitu odluku e, neovisno o procjeni najbolje prakse. Neke od aktivnosti koje su spomenute u posljednjoj natiknici su dakle provjere integriteta operacija. Kada e, imamo financiranje izvan Europske unije, onda ljudi koji se bave usklađenosti s propisima e, rade svoju provjeru, zatim se vrši provjera integriteta, e, provjerava se postoje neke sankcije, istrage, što je sa poreznim aspektima i tako dalje. Dakle, to mislim da je važno spomenuti. Kao što sam već rekao, dakle, naša su mišljenja neovisna E, mi imamo vrlo striktne kriterije za dubinsku analizu, to možete vidjeti na web stranici. Mi e, pratimo pravni okvir Europske unije kao i preporuke e, dakle, stručne skupine za financijsko djelovanje. Radimo provjeru, postoje neke, neke kazne, zatim radimo poreznu dubinsku analizu, radimo isto tako, odnosno dajemo i ocjenu rizika i to prosljeđujemo odboru. E, ovisno o tome da li smatramo da je rizik u slučaju neusklađenosti prihvatljiv i e, što možemo, kakve mjere možemo predložiti. E, mi vrlo često imamo intenzivne rasprave sa odborom, posebno vezano uz neke jurisdikcije, a vezano uz porezna pitanja i posebno uz ove teme koje, su, koje vas zanimaju. Dakle, isto tako imamo i praćenje usklađenosti što znači da nakon što se dobije odobrenje mi i dalje pratimo te operacije i redovno se ažuriraju izvješća. Ova politika prema dakle, jurisdikcijama koje imaju nisku razinu usklađenosti vjerojatno je jedna od prvih politika u ovom području. Mi se bavimo vodećim institucijama koje dakle rangiraju pojedine zemlje, prije svega tu Europska unija, zatim e, dakle posebno u području poreza, zatim druge vodeće organizacije su globalni e, forum i stručna skupina za financijsko djelovanje, ali isto tako uzimamo i obzir e, popise drugih organizacija koje se bave operacijama. Mi smo jedna od prvih e, organizacija koja je donijela ovakvu politiku, ali to stalno revidiramo i imamo namjeru ažurirati je i ove godine sukladno sa najnovim zbivanjima. Dakle, spomenuo sam već koje su to vodeće organizacije. Što se tiče definicije, dakle, jurisdikcije sa niskom razinom usklađenosti, dakle, ne radi se samo o financijskim operacijama u pojedinoj zemlji, Ukoliko entitet koji kontrolira protustranu ili je e, vlasnik protustrane se nalazi tamo, to e, zahtjeva specifične mjere dubinske analize i isto tako e, ocjenu rizika. Mi isto tako ovu politiku primjenjujemo neosno tome e, da li je jurisdikcija izvan Europske unije ili unutar Evropske unije. i to se primjenjuje na sve operacije koje se tiču jurisdikcija s niskom razinom usklađenosti. Inače, ta politika je nešto što mi imamo objavljeno i na našoj web stranici, tako da to možete vidjeti. Isto tako se moraju provoditi prekogranične aktivnosti e, sa odnosno ne smije se provoditi e, e, prekogranične operacije sa protustranama koje se nalaze u jurisdikcijama na crnoj listi a kod onih koji su na sivoj listi samo e, u domaćim projektima i postoji poček od šest mjeseci. Također postoji neki zahtjevi za relokaciju. Ako u prvih šest mjeseci nakon što se nađu na popisu mi financiramo neku tvrtku koja se nalazi u zemlji koja je na tom popisu, u tom slučaju postoje zahtjevi za relokaciju, što znači da protustrana treba premjestiti svoje aktivnosti nakon istek razdoblja šest mjeseci. I tu sada dolazim do glavne teme, a to je dubinska analiza, što se zapravo događa prije uspostave odnosa sa protostranom. Spomenuo sam razne službe, tu su kao prvo operativna služba, zatim e, pravna služba, e, služba za procjenu rizika, no isto tako i procjena usklađenosti sa za sve operacije koje se vode izvan Europske unije. Mi se bavimo pitanjima kao što su stvarni vlasnici, zatim primjenjujemo relevantna prava Europske unije i a E, dakle pojedinci i e, jesu li neki pojedinci ili entiteti pod sankcijama, postoji li dakle negativna e, nastrojenost medija, prisutnost politički eksponiranih osoba, potencijalni sukob interesa i tako dalje. Također pokušamo vidjeti postoji li neka kompleksna struktura i u dokumentima koje podnosimo odboru objašnjavamo što zapravo stoji iza te kompleksne multijurisdikcijske strukture. Na početku sam spomenuo da e, je odbor prošlog tjedna usvojio jedan e, privremeni pristup, postoji jedan dokument FATAFA. Mi smo mnogo surađivali sa Europskom komisijom, sa našim odborom i e, općenito sa drugim međunarodnim financijskim institucijama Razgovarali smo sa OECD-om, ljudima koji se bave poreznom politikom. E, dakle, načelnik e, uprave za poreznu politiku u OECD-u je također bio naš sugovornik i mi smo zapravo sve skupa to uzeli u obzir kako bismo formulirali jednu dalekosežnu politiku, a sada ćemo krenuti u fazu testiranja te politike. Dakle, mi ćemo pokušati ustanoviti neke pokazatelje e, rizika u području poreza i vidjeti je li potrebna dodatna analiza, a ukoliko jest, onda ćemo to analizirati sa poreznim stručnjacima koje upravo zapošljavamo, e, a isto tako e, ćemo onda raditi i vanjsku dubinsku analizu. Dakle, mi zapravo želimo pružiti jamstva komisiji i našem odboru kako smo ne bismo upustili u neku financijsku operaciju u slučaju da postoje neke štetne porezne prakse, agresivno porezno planiranje, porezna utaja ili izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, mislim da je to vrlo važno. Ovo će se primjenjivati na sve e, financijske operacije kao što sam rekao, mi ćemo zajedno s kolegama iz operativne službe krenuti u e, prvu e, fazu testiranja i zatim ćemo formulirati finalnu politiku e, do kraja ove godine. Također ćemo uzeti u obzir i dakle nove propise koji se donose na međunarodnoj razini. Vidimo što se događa u sklopu OECD-a prije sastanka G20 u srpnju. Koliko shvaćam, tamo će biti e, sastavljen jedan popis e, za poreza i vidjet ćemo što će biti sa popisom na razini Europske unije. Na tome se trenutno radi i očekuje se da će to biti finalizirano do kraja ove godine. I samo još nekoliko riječi o operacijama koje se odnose na ulaganje u vlasnički kapital. Dakle, i tu se isto, to isto tako podležno dubinskoj analizi unutar Europske unije i izvan nje. Zatim se bavimo, dakle, zapravo provjeravamo sve aktere, upravitelje fondova i vidimo jesu li e, indikatori e, za ocjenu rizika u, smislu, u poreznom smislu takvi da to zahtjeva još dublju analizu i zatim odboru e, dostavljamo informacije o tome zašto smatramo da je riječ o operaciji koja koja ne e, ukazuje na to da postoje nekakve negativne prakse kao što su e, agresivno porezno planiranje i slično. Uh, evo na ovom posljednjem slajdu ću spomenuti nešto što, čega sam se već dotaknuo. Dakle, mi surađujemo sa brojnim organizacijama. Područje poreza je vrlo kompleksno. Mislim da vam tu da vam to nije ništa novo. Ja osobno sudjelujem u globalnom forumu, e, naime naša organizacija ima status promatrača u tom globalnom forumu, tu sudjeluje i komisija. Imamo intenzivne razgovore s komisijom i tjesno e, surađujemo s komisijom na svim ovim temama. Također surađujemo i sa službom za poreznu politiku OECD-a i e, pratimo sve dakle novosti u području međunarodnih propisa. Također vodimo i dijalog sa e, međunarodnim financijskim institucijama. Ja sam osobno organizirao nekoliko konferencija u području e, provjere usklađenosti u Luksemburgu. Imat ćemo uskoro i još jedan sastanak u trećem mjesecu. I premda je ovo samo privremeni pristup, kao što sam već rekao, ja mislim da će E i B zapravo biti e, predvodnik u ovom području u odnosu na ostale međunarodne financijske institucije. Mi smo također, e, također ćemo ovaj e, naš privremeni pristup e, zapravo pretočiti u jedan dokument koji će biti objavljen za nekoliko tjedana, tako da će se vidjeti da se mi ne bavimo samo pitanjima utaje poreza nego i izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, mislim da je to dobar sažetak naših dosadašnjih aktivnosti. Evo tu ću stati i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Very much for... Najpša hvala na ova dva izlaganja Luke i Erharda. Želim sada otvoriti sastanak i poniti našim članovima da se jave za riječ. Norbert, izvoli. Najpša hvala na izlaganjima. Naravno, tu su brojni tehnički aspekti koje ste obradili. a koje nije jednostavno obraditi na odboru DV. Ja ću pristupiti ovome iz političkog kuta. Dakle, rekli ste da je samo 10% kredita dodjeljeno dodijeljeno područjima izvan Europske unije, između kojih i područja AKP. Moje pitanje je sljedeće. Tko utječe, odnosno odlučuje na dodjeljivanje ovih 10% sredstava i da li postoji neka težnja da se izdvoji više od 10% osobito područjima AKP-a. Naime, migracijski tokovi u recentnom razdoblju čine da smo u EU suočeni s još većim izazovima nego do sada, tako da imajući na umu te migracijske tokove mislim da bi bilo potrebno znatno prekoračiti taj prag od 10%. Kao drugo, spomenuli ste male srednje poduzeća i mikrofinanciranje Naglasak je bio na ova dva aspekta, što je odlično i što se preklapa e, dijelom e, s našim radom na u odboru DEVE. No, kako popuniti, dopuniti europsku politiku sa dodatnim ciljevima, preusmjeriti je, koja bi bila vaša ocjena, osobito kada se radi o našim prioritetima glede borbe protiv siromaštva? ta borba protiv siromaštva tu se želimo boriti s njom, osobito u zemljama koje su suočene s poteškoćama infrastrukturne prirode. Dakle, kako vi zamišljate rješavanje tih problema kao što su borba protiv siromaštva? Eto, to je, to je sažetak mojih pitanja i želim vam naprijed zahvaliti na odgovorima. Marija Hojbuh želi iznijeti svojih par opaski. Evo možda prvo Floran koji je izvjestelj u Sijeni, a onda ću se ja javiti. Znači, hvala Marija. Evo ja imam nekoliko pitanja za kolege koji su predstavili ova izvješće. Najviše hvala i u biti željeli bismo imati pristupom dokumentacijama, jer ovakva, u biti ovakva razmjena gledišta nije tako učestala i teško je na koristan način e, razmijeniti gledišta o ovako velikom i obimnom izvješću, a da, ga nis, da se nismo upoznali ranije s njim. Dakle, bilo bi dobro da nam to proslijedite. Naime, kada govorite o zemljama koje nedovoljno e, jurisdikcijama koje imaju nisku razinu usklađenosti, to je jako zanimljivo, no bilo bi dobro da malo bolje proučimo pitanje e, protuteže. A kada se radi o ovom, e, ovim fondovima rizičnog kapitala, vi kažete da e, jako često koristite taj instrument, govorili ste o 55 fondova kada je riječ o zemljama AKP-a, no htjeli bismo znati na koji način sa tolikim, tolikom raznom ulaganja u rizični kapital E, djelujete jer znate da veliki broj takvih fondova uopće ne uzimaju u obzir ciljeve održivog razvoja, to govoreći. A to je utemeljeno, dakle njihov rad je utemeljen e, na e, ciljevima koji su jako kratkoročni, s ciljevima ostvarenja dobiti od 20%, da li je to doista sukladno s ciljima održivog razvoja i htio bih znati da, da li je vaša optimistična vizija razvoja sukladna sa situacijom jako siromašnih, siromašnih zemalja. Ono što ste rekli, dovoljno da se reagira na razne odredbe Europskog parlamenta kada se radi o fondovima, o ulagačkim fondovima Europske investicijske banke i isto tako kada je riječ o izvješću izvješćivanju po državama, a isto vrijedi i o obavještavanju o dobiti klijenata tih eh, fondova i tih ulaganja. Htio bih također da nam kažete na koji ste način sad uključili u svoj rad ratifikaciju eh, sporazuma iz Pariza koji se bavi najvećim izazovima s kojima je suočeno čovječanstvo. Evo mi za Pariz imamo cilj iz još više od toga i trebamo učiniti sve što je moguće kako ne bismo e, za više od 1,5 stupnjeva povećali temperaturu planeta, dakle treba ažurirati to sve i u EIB-u. Dakle, htio bih znati da ste to uzeli u razmatranje i kada se radi o novim dokumentima. Najljepša hvala. Hvala. Evo, ja se želim dovezati na ovo što je rečeno. Jer Puno je bilo riječi o dubinskoj analizi i to u kontekstu nedostatne transparentnosti koju možemo uvidjeti, a koju treba staviti na račun na um, interesa i raznih fenomena protiv kojih se borimo. Dakle, kako mislite da praktično govoreći može biti zajamčeno da neće doći do povrede ljudskih prava i kako smanjiti korupciju na temelju vrste investicija koje vi promovirate. Zatim, kada je riječ o transparentnosti, da li smjernice koje slijedite uzme u obzir i financijska tržišta, offshore financijska tržišta i porezne oaze, to mi nije bilo dovoljno jasno u vašoj prezentaciji. Zatim, Europski parlament redovito vas je kritizirao zbog vaše suradnje e, sa institucijama čija su sjedišta u poreznim oazama. Još jedno pitanje. Tiče se participativnih fondova. fondova rizičnog kapitala, nisam razumjela koji su vaši ciljevi, da li je vaš cilj 20% ili 20% maksimum preko kojeg vi ne želite više utjecati, e, sudjelovati u tom rizičnom kapitalu. Dakle, čemu odgovara ovih 20%? Nisam to dobro razumjela. I zašto se sudjeluju u takvim fondovima u biti? Jer tu se radi o ulaganju u razvoj, ali ako ovdje imamo dionike koji sudjeluju, a nemaju nikakav mandat kada se radi o pomoći, odnosno financiranju pomoći, zašto su onda oni tu prisutni? zašto sudjeluju u kapitalu tih fondova. a da pritom nemaju nikakve obveze glede samog razvoja. Zatim, kada je riječ o gospodarskim korisnicima, stvarnim, stvarnim vlasnicima, bilo da se radi o pojedincima ili poduzećima, kako ih Europska investicijska banka definira, i kako se određuju računovodstvene obveze koje su definirane i u kojim zemljama se primjenjuje se primjenjuju te računovodstvene norme. Da, ovo je, jasno mi je da je ovo dosta tehničko pitanje i htjela bih, bilo bi lijepo da smo imali vaše izvješće malo e, unaprijed što bi nam omogućilo da lakše slijedimo ovu raspravu i vaše izlaganje. Hvala, predsjedatelju. Ja sam izvjestiteljica za direktivu o borbi protiv e, pranja novca, ne u ovom odboru, nego u odboru za građanske slobode e, Europskog parlamenta. Dakle, htjela bi znati kako radite na ovom pitanju i koji su, koje su vaše pravne veze sa europskim zakonodavstvom u borbi protiv eh, pranja novca, jer mi se čini da je postoje neke razlike u gledištima po tom pitanju. Zatim, eh, onaj prvi slajd, na njemu ste govorili da koristite 20% fondova, eh, europskih razvojnih fondova za koje ulažete u AKP vi ste govorili da je maksimum 25%, ali u biti ono što ste vi rekli, čini mi se da je da se tu nije sugerirao maksimum, nego se tu u biti izgleda možda radi o minimum Dakle, možete li nam malo uh, razjasniti kako vam se čini da se, da se može mogu koristiti fondovi rizičnog kapitala kao instrument za razvoj? I još jedno općenitije pitanje, na temelju ovoga svega još uvijek nastojim razumjeti koji je vaš stav glede razvoja a u sklopu vašeg e, rada sa zemljama u razvoju. Dakle, kakve odluke donosite kada se radi e, s jedne strane e, o zemljama AKP-a, a s druge strane o evropskim državama? A ovo vas pitam sve u okviru isto tako, imajući na umu i evropske ulaganja za Afriku, Europska komisija je predložila određene mjere i tu se vodi rasprava o tome da li to trebate, time trebate vi upravljati ili sama komisija. Eto, hvala najljepša, možda, možda nam pojasnite ovo. Hvala, evo, ovisno smo dobili pregoš pitanja, evo imam ja jedno pitanje prije nego što se obratim komisiji da zamolim njih za njihovo mišljenje, onda ćemo imati jako malo vremena za same odgovore. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Imamo dakle 10% u prijevodu, 7,5 milijardi eura. Kako se to može usporediti sa kineskim eh, i bankama, odnosno azijskim investicijskim bankama i njihovim proizvodima puta svile, dakle koji su prvenstveno infrastrukturni i kako to dovesti u vezu s onim što bismo mi trebali raditi u Aziji. Naime, imam taj grozni događaj da naš utjecaj u Aziji slabi se više. Ne zato što mi nemamo utjecaja u trgovini, ne trgovini s Korejom ili Japanom, ne, to je trgovinsko pitanje. Ne, a ovdje govorimo o, o blagoj sili, o ulaganjima, o vlasništvu, o povratku na ulaganja. Nemam dojam da e, Europska unija ulaže bilo gdje u Aziji, osim možda Njemačke koja ulaže u Kinu. Hvala vam, eh, predsjedavajući. Hvala, hvala na izlaganjima koji su doista došli u pravom trenutku. Kao što znate, pravedna i e, eh, uspješno oporezivanje je od ključnih eh, elemenata za Europsku komisiju i kao što znate jako aktivno smo sudjelovali u raspravama sa ibm om osobito od pokretanja paketa mjera u siječnju prošle godine za borbu protiv E, pranje novca i ne, ne izbjegavanja oprozivanja. Dakle, jako je važno za nas e, da se da sredstva, da se, da se plaćaju porezi i velika, najveća ulaganja IBA izvan Europske unije financiraju se iz europskog proračuna i sve e, operacije Europske investicijske banke financijskim instrumentima ulaganju u vlasnički kapital se financiraju iz europskih e, e, proračuna. Dakle, za nas je jako važno vidjeti što se događa. Naravno, od toga svega očekujemo da Europska investicijska banka bude u prvom redu dobrog e, poreznog upravljanja i to je to je jedna, jedna od rasprava koje su jako, utje, jako važne za nas i u tijeku između komisije i da što mogu dodati povrt toga kao što znate vjerojatno sposobnost zemalja u razvoju da razvijaju svoju poreznu osnovicu e, jest jedan od važnih e, ciljeva razvoja i to je nešto što stvara prihode za vlast i legitimitet e, upravljanja u zemljama u razvoju. Dakle, postoje brojni razlozi zašto je to jako važna tema. I iz ovih razloga vjerujemo da Europska investicijska banka mora priznati dakle izbjegavanje e, izbjegavanja plaćanja poreza kao jako važan element e, pranje novca je isto tako jednako važno, ali ne radi se ovdje samo o pranju novca i o izbjegavanju plaćanja poreza, već o dobroj, dobrom poreznom upravljanju koji je, koja je jako važna oblast. Kao što je i prezentacija EIB-a pokazala, banka kada se upušta u fondove rizičnog kapitala često predstavlja veliki ulagački udio, dakle kao što smo vidjeli više u, u oko 60% slučajeva EIB smatra ključnim ulagačem, 83% slučajeva e, to potvrđuje i na temelju ovih podataka e, vidimo da EIB nije institucija koja samo slijedi tržišta, već može oblikovati način na koji se koriste ovi fondovi i možete postarati da budu dobro korišteni. Dakle, kada EIB ne sudjeluje u kapitalu onda nekog fonda, onda se vidi da ti fondovi privlače manje ulagača. I to je jako važan element koji pruža, koji stvara, koji čini da je IB jako utjecajna institucija. Kao što rekao, ovo je pravovremen trenutak za ovakvu raspravu, kao što su predstavnici banke rekli, ovo je, situacija se jako dobro raz, razvija. 31. siječnja prošlog tjedna upravni odbor EIB-a usvojio je e, privremeni pristup e, o svojoj policiji, o jurisdikcijama koje imaju nisku razinu usklađenosti. To je jako važno za nas jer ta primjena politika i privremeni pristup e, osobito ovaj novi interni instrumenti i upitnici o integritetu i e, dubinska analiza su jako važni elementi da se postara da Europska investicijska banka bude u prvom redu ovih borbi. Situacija još nije savršena, naravno, ali ovo je jako dobar e, početni stav i nastojat ćemo svim silama održavati dobar dijalog sa EIB-om u narednim godinama i raditi na provedbi paketa mjera Europske unije za borbu protiv izbjegavanja poreza. Dok nastavljamo raditi na ovome svemu, kao što znate, povjerenik Moskovici napisao je, je dopis e, EIB-u u lipnju prošle godine gdje preporučuje da e, banka ima e, pristup e, koji nije naklonjen e, poduzmanju rizika i u biti jako je važno da banka i dalje nastavi s takvim odnosom prema rizičnom ulaganju, što znači osobito i konkretno izbjegavanje netransparentnih poreznih struktura i e, financijskih struktura koje se nalaze u jurisdikcijama koje ne plaćaju ili plaćaju skoro nikakve poreze. Dakle, evo, ovaj pristup. E, ova dva zadnja elementa koja sam spomenuo su doista ohrabrujuća i kao što rekoh e, doista veselimo se bliskoj suradnji s bankom e, gledava dva važna područja. Najljepša hvala. Herbert, želite li prvi odgovoriti? Luka, hoćete vi odgovoriti prvi? A ne, ispričavam se, hajdi. Hajdi, Hautala ima još nešto za reći. Hvala predsjedatelju. Jako je zanimljivo slušati predstavnika EIB-a i glavne uprave Devko i čini mi se da su upravo rekli da bi željeli da Europska investicijska banka bude malo brža u, i jasnija u definiranju pristupa e, pitanju izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, evo jedno izravno pitanje je listina da vi, vi ste ovdje spomenuli jako diplomatskim riječima pitanje, odnosno pismo pred, e, povjerenika Moskovicija prije pola godine. Dakle, da li vi, jeste vi to dobro rekli, dakle da podsjećate EIB na postavljanje tog dopisa, možete li reći konkretno što ste htjeli reći, dakle da li ste doista zadovoljni načinom na koji EIB e, to uzme u obzir ili biste željeli da oni to malo e, bolje e, sagledaju i poslušaju što stoji u tom dokumentu. Pa mogli bismo reći isto i za paket mjera izbjegavanja plaćanja poreza, dakle i ono je usvojeno u lipnju prošle godine. Da, što se naše tiče stvari mogu ići brže, ali to vrijedi ne samo za Europsku investicijsku banku, već i za naše države članice. U biti ovo je postupak koji ide, ide u dva smjera. No moramo imati na umu da sve ove transakcije koje smo spomenuli, e, da tu E, uključena finanska sredstva europskih poreznih obveznika. Dakle, prije nego što e, nađemo gdje ćemo ulagati sredstva, moramo imati valjan pristup. Dakle, ne, ne, ne bih rekao da je ovo kritika, jer kad bih rekao da je EIB prespora, onda to znači da smo i mi prespori u biti. Evo, svaki imate po četiri minute za odgovore. Molim Hvala, pokušat ću brzo odgovoriti. E, može već, nešto više. No, što se tiče, s obzirom na kontekst koji je u svakom slučaju složen, mi smo dakle jedina međunarodna institucija koja je već poduzela neke e, prilazne mjere i poredne mjere e, prije nego se donese neka konačna odluka. E, dobro, e, rekao bih nešto o, o par tema koje ste načeli. Kao prvo, možda e, sam već ranije treba reći, kada djelujemo izvan Europske unije, onda temelje za našu aktivnost su mandati koje dobijemo, dakle investicijski instrumenti, konkretni iz e, države članice nam daju mandat da upravljamo tim resursima spomenuo sam već da se radi o 3,6 milijardi e, e, fondova koji se mogu obnavljati, dakle revolving fondova, dakle koji se mogu iznova koristiti u podršku raznim projektima. U Također imamo pravilo da ne smijemo više od 20% e, sredstava angažirati u E, transakcije koje se odnose na e, vlasnički kapital. E, naime, jer što preuzmete veći rizik, to je manja šansa da ćete dobiti natrag ta sredstva i da ćete ih moći ponovo angažirati. Znači, mi smo tu sa pasivne strane, jednostavno imamo upute koje dobivamo od država članica. Isto što se tiče elema. To je e, mandat koji dakle, što se tiče aktivnosti e, protiv e, pranja novca, tu dobijemo također mandat od komisije. A uz mandat dobijemo i naznake u koja geografska područja trebamo usmjeriti svoje aktivnosti prema tom konkretnom mandatu. Znači imate pravo kad kažete da postoji jedna politička dimenzija u pozadini i ona e, omotnica recimo usmjerena na Aziju je manja nego ona e, koja se odnosi na nama susjedne zemlje. Recimo u Ukrajini imamo e, aktivnosti za 1 milijardu eura, to je najveća omotnica sve to što se radi dakle je ukvirano, odnosno događa se unutar određenih e, parametara. E, naš e, predsjednik Werner Hoer je više puta pokazao kako treba više činiti. Oko 10% današnjih razina potpisano, to je viša razina nego što smo imali prije desetak godina. No, Točno je da postoji ogromna potražnja i mi smo toga svjesni i apsolutno smo spremni e, i intenzivirati svoje projekte izvan Europske unije. Što se tiče ovog razvojnog aspekta, naročito e, kada govorimo o regiji e, AKP, svak aktivnost koju, e, koju e, odobri bankanju, odobri i odbor u kojem su zastupljanje države e, članice i svaki put, dakle, kada postoji prijedlog, ovaj upravni odbor to treba odobriti. E, da kako da recimo borba protiv siromaštva, e, teme e, socijalnog uključenosti i tako dalje, to su teme koje se dobravaju, no treba to pokazati po svakom pojedinom projektu. Kada govorimo o regiji AKP-a, tipični projekti recimo u privatnom sektoru se odnose na mikrofinanciranje. Pod mikrofinanciranje e, mislim e, male kredite praktički za pojedince koji nemaju pristup bankama, dakle kredit nekome ko ne može dobiti kredit od komercijalne banke da pokrene neki posao. Tu se tu govorimo o društvenoj infrastrukturi, radi se o pitkoj vodi, recimo nekim temeljnim e, komunikacijskim e, opcijama i tako dalje. Znači to je tip e, projekta koji, koje nastojimo podržati i koji se podvodi pod boru protiv siromaštva. Znam da sam već potrošio <laughs> vrijeme, ali aktivnosti odnosu na klimu pozvana je naša banka da odigra određenu ulogu u tom segmentu i ona to svakako pokušava postoji snažna opredeljenost svjetske banke, e, odnosno naše banke da e, osnaži e, tu komponentu u svom poslovanju. Sad smo je već povisili za 25% u odnosu na, ono, prijašnju situaciju. Znači na godišnjoj razini pokušavamo postići da sve što damo kao zajam dakle recimo oko 20 milijardi američkih dolara se odnosi na podršku e, aktivnosti za borbu protiv klimatskih promjena, dakle za klimu. E, I imamo namjeru povećati taj e, postotak do 2020. za projekte u zemljama izvan Europske unije. Dakle, sasvim sigurno klima je tema koja postaje sve važnija na popisu naših aktivnosti pitanje ljudskih prava. Da kako, da je to važna tema u poslu sa vlasničkim kapitalom kada god pristupamo e, investitorima i voditeljima fondova uvijek se pobrinemo Naime, kao što sam već ranije e, rekao, mi se uvijek proverimo integritet i vrlo nam je važno da investicijska načela, e, dakle politika koju fondovi provode je u skladu sa našim ciljem. I kad bismo utvrdili da je nečija investicijska politika krši e, temeljnu povolju ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, svakako bi to spriječilo samo aktivnost. Evo, tako ćeš ti još na neka konkretna konkretno pitanje odgovoriti. Da, par tema. E, Samo prezentaciju možete dobiti. Ja sam mislio da se to već dogodilo, ali ako ne, možete ju dobiti. Što se tiče e, web sajta. E, spomenuo sam već da našoj e, internetskim stranicama možete pronaći e, informacije koje sam ja ovdje nudio, a svakako možemo i odgovoriti na pitanja ako nam na čistoj bilateralnoj razini pošaljete. Što se tiče transparentnosti, tu imamo vrlo stroge standarde, pogotovo Ponovo, vidjet ćete na našim internetskim stranicama vidjeti mnogo o tome. Spominjao sam dubinsku analizu prije nego financiramo neki projekt iz razno raznih aspekata gledišta sagledamo taj projekt da kako da ne možemo isključiti mogućnost da se negdje pojavi neki slučaj korupcije, no apsolutno provodimo vrlo strogu dubinsku analizu koliko god je to maksimalno e, moguće. E, što se tiče poreznih utočišta, postoji li neki e, popis? Da, postoji popis koje rade različite međunarodne organizacije i institucije. To je u skladu sa našom politikom poslovanja sa jurisdikcijama niske razine usluđenosti. Znači, ako imate neku komercijalnu banku koja bi se našla na takvom popisu, sigurno bismo to uzeli obzir. E, pratimo e, apsolutno poštujemo propise koji e, postoji ATAP i druge, analiziramo i prema nekim internim e, standardima. Nas, ne postoji neko e, tijelo nadzorno koje bi nas e, pratilo u tom smislu, ali postoje tijela koja iz različitih perspektiva sagledavaju naš rad. A isto tako redovno provjeravamo ono što se smatra najboljom bankarskom praksom i sasvim smo usklađeni s njom da kako e, da imamo e, odnose i bliske odnose sa komisijom, vodimo e, bilateralne rasprave, također pratimo što se na Ekofinu odlučuje E, spomenuli smo već e, popis e, koji se pavi ali i mi i strože nastupamo nego li su popisi koje razvija komisija ili druge organizacije. Dakle, sve to uključujemo to u svoju dubinsku analizu, ali pazimo da ne diskrutujemo miniramo e, partnere ili cijele zemlje prije nego li bi ECOFIN e, donio neku definitivnu odluku. U potpunosti podržavamo e, postupke predviđene paketom protiv izbjegavanja poreza i to je uključeno u našu dubinsku analizu. Međutim, mi ne pravimo samo poreznu dubinsku analizu, ona jest dio naše ukupne aktivnosti, ali mi ne možemo obavljati posao umjesto e, poreznih vlasti. Dakle, za nas je to jedan segment naše analize, ali treba paziti da postoji neka ravnoteža između porezne i drugih e, tipova dubinske analize. Hvala. imali smo doista e, vrlo opsežnu i detaljnu e, i e, zapravo tehničku <laughs> raspravu. Nismo se puno bavili političkim aspektima, međutim za to bi nam vjerovatno trebao i predsjednik ili gospodin Tel, dakle potpredsjednik upravo za E, takva tema, znači što se tiče političkih implikacija, možda bismo trebali razgovarati s njima, političkim implikacijama e, politike kreditiranje i one e, meke snage ili moći koja se kroz to e, ostvaruje. U situaciji smo kada recimo predsjednik e, Trump e, negira postojanje klimatskih promjena, a mi ovdje imamo 20%, e, posto investicija koji se odnose upravo na taj problem. Imamo i novu američku politiku koja America first, a ostatak svijeta mm, je nevažan, neka ide kragu kao da se može živjeti u vakumu. Ali eto, to je politika. Is it going to be European? Or is it going to be an unnamed? E, o kome će se raditi? E, o nekoj maloj azijskoj zemlji ili o nečem drugom koji će nam biti bitan u vrijeme Brexita u kojem Britanija pokušava e, definirati svoju ulogu. Dakle, sad daleko smo od stabilnosti u vremenu previranja i vrlo je važno da se tokom sljedećih nekoliko godina zadrži međunarodni poredak e, red koji je omogućio mir i prosperitet e, tako već 80 godina širom svijeta. Vama zahvaljujem na ovim vrlo zanimljivim e, tehničkim e, informacijama i mm, razmišljanjima e, i kažem, bit zanimljivo, bilo bi zanimljivo razgovarati o političkoj dimenziji djelovanja EIB-a, također što se tiče odnosno sa komisijom, o mandatu za E, zajmove, ko je taj ko bi, bi tu trebao nešto e, odlučivati, da li je EIB e samo financijska institucija koja daje zajmove bez neke svoje politike djelovanja ili nije tako. To kako ostaje za budućnost da se o tome razmišlja i odlučuje, a vama zahvaljujem na doprinosu naše sjednici. Hvala. Čujem sada da nam ističe vrijeme, predlažem zato da krenemo odmah na sljedeću temu, a to je e, utjecaj međunarodne trgovine i europskih e, trgovinskih politika na globalne vrijednosne lance. Za to imamo samo pola sata, 30 minuta, a prije nego dam riječ našem izvjestitelju Ignacio Korau, Dozvolite da vas e, podsjetim da su globalni vrijednosti lanci vrlo aktualna tema u suvremenoj e, inherentno povezanom gospodarstvu e, koji i zbog, eventualno zbog svojih negativnih efekata složenost, a istovremeno fragmentiranost e, tih vrijednostnih e, lanaca pokazuje kolika je potreba da se proaktivno angažiramo i da se omogući inkluzivan i održiv razvoj. E, vijeće je u svojim zaključcima od 12. svibnja 2016. o upravo o odgovornim e, globalnim vrijednostnim lancima e, rekao da je ova tema vrlo relevantna za razvojnu suradnju s obzirom da zemlje su u razvoju često suočene sa izazovima u održivom e, razvoju i nastojanjima da osiguraju rast i da, budu, da pri tome budu vrlo ranjive. E, na ovom izvještaju smo radili e, e, blisko surađujući sa odborom INTA. Ponekad imamo neke tehnike ili se utilitaristički postavimo, utilitarističke elemente ugradimo u svoje razvojne politike. Dakle, s jedne strane mi pomažemo onima koji su najranjiviji, u najlošim situacijama prema njima usmjeravamo e, svoju politiku. Postavlja se pitanje dakle, da li e, je usklađujemo s njihovim potrebama ili jednostavno e, potrebi velikih brojaka. U današnjem svijetu ciljevi održivog razvoja bi trebali ostvariti cilj unutar 10-15 godina. Trgovina Smatrali smo do sada, odnosno vjerovali smo da je trgovina veliki pokretač, ali e, imamo cijeli niz e, područja na svijetu gdje e, nije došlo do smanjenja siromaštva. I treba zato razmodriti poduzimamo li prave mjere na pravom mjestu i u pravom trenutku. U vrijednostnom lancu u nekim sektorima postoje neki posebno e, relevantni elementi, na primjer za nas u EU to industrija e, tekstila, odnosno odjevnih predmeta. E, mi smo tu uspjeli stvariti pozitivan pomak i pomoći zemljama u razvoju da bolje postići imaju bolje rezultate. Mislim da s nama treba biti netko iz odmora INTA. Ne, pozvali smo kolege, ali čini se da nisu tu. U svom slučaju dajem riječ onda prvo eh, Ignaciju Korau, a zatim Arne Litz ili eh, Beatriz Bekera i Judith onda stoje ovdje. Dobro, Ignaciju, izvoli. Hvala. Ovdje sam kako bih izložio pred odborom prvo jednu sliku e, koju stvaramo o utjecaju e, trgovinske politike na vrijednosne e, lance i nadam se vašim reakcijama, dakle inputu koji bismo onda uključili u dalje mišljenje. Nemam puno vremena, ali mislim da ću uspjeti taknuti sve relevantne teme. i e, reći nešto dakle o cilju e, samog e, izvještaja prvo koje je sastavio odbor INTE. On je iz naše perspektive vrlo važan. E, globalni vrijednostni lanci utječu na e, gospodarstva zemalju razvoju i na pozitivne negativne načine i Europska unija mora odgovorno nastupati e, u odnosu na tu temu. Možemo među relevantnim temama spomenuti deforestizaciju, povećano zagađenje, zatim odgovornost koju imamo u pogledu korištenja sirovina, e, minerala, zatim e, radna prava, ljudska prava, e, posebice prava žena i prava djeca. Zatim fiskalne doprinose lokalnom gospodarstvu te obaveze multinacionalnih kompanija s obzirom na njihov utjecaj na vrijednost lance kao izvjestitelj e, za ovu temu odnosno sa zemljama, e, trećim zemljama. E, želio bih i rado ću naglasiti još jednom neke od relevantnih tema koje smo uključili u izvještaj. Mislim da je to i namjera izvjestitelja u odboru INTA. Metodološki gledano, a mm, i u ovom slučaju mm, kao inače e, želio bih pozitivan i proaktivan pristup, a ne negativan pristup i zato e, ne bih htio naglasiti ideju ono što je Europska unija e, ostvarila u tom području, a ne bih samo pozivna odgovornost za neka prethodna dijela. Isto tako, ne najmanje ne manje važno, što se metodologije tiče, E, rekao bih da sam ovdje, da danas vrlo pažljivo saslušam vaše sugestije. E, naglasio bih važnost suradnje izvjestitelja u, sa izvjestiteljima u sjeni. Ona će sigurno dobit, dati dobre rezultate, vrlo je važno za uspjeh e, izvješća. Hvala. Zahvalio bih e, Ignacija na e, svom pripremnom poslu koji je obavio. E, imamo dakle, sigurno da je ovo mišljenje u dobrim rukama. S obzirom da naš kolege danas nisu mogle doći. E, e, reći ću u njegove ime e, da svako, da mu je vrlo važno da se poštuju prava u proizvodnom sektoru isto tako puno poštivanje prava potrošača imamo globalni vrijednosni lanac u sektoru tekstila koji će sigurno biti važan jer ćemo nastojati detaljnije razmotriti ovu temu, a to možemo upravo u tom sektoru, jer tu već jesmo stvarili neke konkretne rezultate. Hvala, eh, gospodine predsjedavajući. Ovdje stalno pokušavamo formulirati e, stvari kako bi se vidjelo da se ne može unutaristički nastupati. E, prošli smo tjedan govorili o industriji odjeće, tu također odbor e, INTA nam šalje E, mišljenje, a mene razočarava da je komisija obećala pripremiti e, zakonski e, prijedlog, a nisu to učinili. To znači da u pogledu ove teme na kojoj radimo već desetljećima i gdje se sasvim jasno vidi koje su sve nedaće. Četiri godine nakon rana plaze još uvijek nismo poduzeli taj važan korak kojim bismo se pobrinuli da ljudi dobiju barem odgovarajuću e, naknadu i da mogu barem živjeti u prihvatljivim uvjetima kada proizvode odjeću koju mi nosimo. Kao što smo uspjeli e, e, sa u odnosu na e, minerale. E, pokazalo se sasvim jasno da tek kad dobijemo zakonski tekst e, onda možemo nešto postići. Treba nam i nam dakle isti uvjeti u djelovanje kroz zakonski tekst u svim segmentima. Podsjećam e, na zahtjev iz ugovora o konkurentnosti e, politika, svih naših politika u području razvoja. Dakle, svi trebaju biti usmjereni na e, isključivanje, odnosno rješavanje siromaštva, a ne da blokiraju se takva nastojanja. Često to imamo tu temu o koherentnosti e, ostvarivanja razvoja e, koji bi trebao se odnositi na siromašni dio svijeta, a na razvoja u Europskoj uniji. Moram priznati da sam e, sad radila na odnosu e, robe i konflikata e, i pozicije multinacionalnih tvrtki i kako se time već bavim jako dugo ponekad mi je doista teško sačuvati optimizam. Dakle, trebalo bi na više prijedloga i poticaja Europskoj komisiji da se pokrene i napravi nešto i izvan segmenta industrije tekstila. Hvala. Uh, Hvala, zamolit ću neimanovanu osobu iz glavne uprave za trgovinu da se predstavi. Možete li se predstaviti? Hvala, ja sam Sera Gonzi, radim u glavnoj upravi za trgovinu u odjelu za trgovinu i i održivi razvoj. E, prije svega želim zahvaliti izvjestitelju i uvaženim zastupnicima na komentarima. Globalni vrijednosni lanci su također tema velike važnosti za Europsku komisiju. Ti su lanci iznimno kompleksni kada je riječ o pitanjima održivosti. Ne možemo imati jednaki pristup za sve. Europska unija je već u dobroj poziciji, a Europska komisija napreduje kada je riječ o upravljanju globalnim vrijednosnim lancima i to zahvaljujući internim i vanjskim politikama. Mi zapravo imamo jedan pristup koji zovemo smart mix. Nedavno smo donijeli e, zakonodavne propise i nove odredbe o javnoj nabavi koje se bave e, ekološkim i socijalnim pitanjima. Isto tako postoji i direktiva o objavljivanju financijskih podataka, što znači da velike tvrtke moraju objaviti podatke o rizicima koji se odnose na zaštitu okoliša, poštivanje ljudskih prava, e, zabranu sprečavanje korupcije i socijalnu politiku. Očekujemo prva izvješća 2018. godine. Imamo i čitav niz projekata izgradnje sposobnosti, te smo uspostavili e, kanale za dijalog sa zemljama proizvođačima i svim partnerima i to na način da se e, pokrenu javne vlasti na ratifikaciju i e, učinkovitu provedbu e, različitih međunarodnih konvencija u ovom području. Što se tiče trgovinske politike, imamo čitav niz instrumenata i namjeravamo osnažiti svoju odlučnost u njihovoj primjeni. Dakle, tu postoje obvezujuće odredbe kojima se podržavaju prava radnika i zaštita okoliša kao i predanost da vlade promiču međunarodno dogovorene instrumente o društvenoj odgovornosti e, poslovanja i poduzeća. Tu su i smjernice OECD-a kao i izjave Međunarodne organizacije rada. Tu je i uredba o mineralima i sukobom zahvaćenih područja a trgovina tim mineralima mora se koristiti kao pozitivna poluga za razvoj. Radimo također i na partnerstvima sa specifičnim zemljama kao što je pakt sa Bangladešom i, i inicijativa za Mijanmar. Važno je spomenuti da su to dobri primjeri na koji način e, različiti akteri mogu surađivati. Mi surađujemo sa SAD-om, sa nekim drugim zemljama na e, inicijativama za specifične zemlje u jednom nezakonodavnom okviru i na taj način provodimo konkretne stvari na terenu. Uključeni smo i u rad OECD-a i Međunarodne organizacije rada u njihovim e, i sudjelujemo u njihovim programima. Želim također naglasiti da moramo zapravo e, odabrati najpametniji pristup. Ono što funkcionira u jednom sektoru neće nužno funkcionirati i u drugom. Provedba dubinske analize u e, sektoru proizvodnje odjeće e, zahtjeva drugačiji pristup nego u području minerala. Dakle, tu e, proizvodnja je geografski rasprostranjena, isto tako postoje velike promjene na tržištu. Postoji čitav niz malih i srednjih poduzeća, opskrbljivači se nalaze u raznim zemljama, tehnologija je specifična, poslovni odnosi su drugačiji e, i isto tako su tu e, neki aspekti koji su bitni, a koji su zapravo vrlo širok raspon tema koje su bitne, od ljudskih prava, zaštite okoliša i tako dalje. Dakle, e, što se tiče e, minerala iz sukobom zahvaćenih područja, tu je najviše naglasak na zaštiti ljudskih prava. Dakle, to su teme koje su drugačije prirode od pitanja koja se tiču e, CSR-a. Prema tome potreban je drugačiji pristup. Komisija smatra da trebamo biti vrlo oprezni kod donošenja novih zakonskih propisa u području dubinske analize i društvene odgovornosti poduzeća E, kako bismo e, mogli odgovoriti na sve izazove koje se tiču održivosti u e, globalnim vrijednosnim lancima. Naime, to bi moglo dovesti do odvraćanja europskih tvrtki i drugih e, aktera u zemljama koje su najviše izložene riziku, a to bi pak moglo pogoditi najranjivije kategorije stanovnika koje ovise o tim radnim mjestima da bi preživjeli, a to uključuje i žene. Osim toga, to bi moglo značiti da će tu nastupiti neki drugi konkurenti izvan Europske unije koji možda nemaju jednaku razinu predanosti održivom razvoju kao što to ima Europska unija, niti zahtijevaju odgovorne poslovne prakse kao Europska unija. Komisija je u velikoj mjeri predana e, jednom pristupu koji se temelji na suradnji sa svim relevantnim akterima, uključujući međunarodne organizacije, sindikate, poslovne subjekte i trgovinske partnere. Mi smo mnogo uložili u to i sada želimo provoditi tu politiku. Također se želimo e, usmjeriti na izgradnju povjerenja među akterima i na uključivanju održivosti u e, poslovnu kulturu naših partnera. Želimo također doprijeti do uvoznih zemalja i želimo staviti naglasak na proizvodne prakse i na radne uvjete u e, zemljama koji su glavni izvoznici. Moramo iskoristiti dakle tu polugu koju Europska unija posjeduje, međutim ona ima i svoje ograničenja. Primjerice u Bangladešu je točno da Europska unija e, zapravo gotovo ima, uvozi gotovo polovicu od ukupnog izvoza Bangladeša. Međutim, postoje i neke druge zemlje koje imaju utjecaj u toj zemlji, kao što je Kina. Što se tiče Mijanmara, mi smo tamo bili povodom pokretanja inicijative za tu zemlju, a europski ulagači e, za koje je važan CSR moraju djelovati u sektorima u kojima e, su vrlo aktivni ulagači iz drugih zemalja, primjerice iz Azije. Oni nisu toliko predani provođenju održivog, politike podrživog razvoja. Dakle, samo želim reći da se Europska komisija raduje u suradnji sa izvjestiteljem i sa izvjestiteljima u Sjeni i radujemo se sljedećoj fazi ovog izvješća. Prije nego što predam riječ kolegama, samo ću vam postaviti jedno pitanje. Prije nekih 15 godina u ovome parlamentu smo e, pokrenuli inicijativu sve osim oružja, a nakon toga smo to nazvali sve osim poljoprivrede. Dakle, rekli smo zemljama u razvoju da ne mogu izvoziti poljoprivredne proizvode u Europsku uniju. I to je izazvalo veliku borbu. Zanima me kakva je situacija sada, deset godina kasnije i koliko je zapravo trgovine generirano e, iz zemalja AKP-a, e, dakle temeljem inicijative Anything But e, Arms, dakle koliki je bio izvoz prema Europskoj uniji. Dakle, mi smo imali te vrlo promišljene političke inicijative, ali zapravo ne znamo do kakvog je to konačnog rezultata dovelo? Možda vi znate, ali evo, ako neko to može objasniti. Hvala, imam samo jedan komentar. U svjetlu ovoga što smo čuli od komisije, da je to uistinu prioritet u komisiji, onda ne bismo imali toliko izvješća na vlastitu inicijativu koji dolaze iz Europskog parlamenta, a u kojima se apelira na komisiju da konačno nešto konkretno poduzme. No, da se vratimo na temu, ako pogledamo kako izgledaju e, proizvodni procesi u ovom globaliziranom svijetu, onda ćemo vidjeti da imamo vrijednosne lance u svim zemljama u svijetu a, i da je to zapravo jedna od glavnih značajki svjetske industrije. Vrlo visok postotak e, trgovine, dakle, E, obuhvaća različite posrednike i različite sektore. Vidjeli smo da dolazi do kršenja socijalnih standarda, ljudskih prava i standarda iz područja zaštite okoliša. I to se događa u zemljama e, gdje, gdje se nalazi proizvodnja. I, dakle, to su problemi s kojima se moramo uhvatiti u koštac. Ako e, sa osadnimo na načela u, na kojima se je utemeljena Europska unija, onda bismo trebali biti svjesni da je zaštita ljudskih prava nešto na čemu se treba temeljiti europska interna i vanjska politika. Dakle, promicanje zaštite ljudskih prava u globalnim vrijednosnim lancima trebala bi biti okosnica svih politika, odnosno čitave e, vanjske politike, posebno dakle trgovinske politike i razvojne politike. Europska unija bi trebala e, pogodovati tome da se uspostave i fer uvjeti za sve zemlje koje sudjeluju u globalnim vrijednostnim lancima, moramo spriječiti pojavu socijalnog dumpinga i e, ne smijemo pristati na deregulaciju. Što znači da uvijek postoji e, pritisak da bi se standardi snizili. Dakle, trebaju nam e, nekakve smjernice za vanjsku politiku i trebali bismo povećati pozitivan učinak politika Europske unije na održivi razvoj. Globalni vrijednosni lanci su vrlo kompleksni, a isto tako i se i međusobno razlikuju. Primjerice u e, poljoprivredno-prehrambenoj industriji. E, dakle, situacija je bitno drugačija nego u tekstilnom sektoru ili u rudarstvu. No, moramo zajamčiti e, socijalna i radnička prava, moramo e, dakle postići da se poštuju ljudska prava i ekološki standardi u globalnim vrijednosnim lancima i mislim da se e, gotovo svi slažemo u vezi s time. Dakle, kolega radi na e, mineralima i sukupom zahvaćenih područja i ja sam zadužena za tekstilni sektor i sektor proizvodnje odjeće. I, dakle, mislim da bismo E, svi mi htjeli da se zajamči poštivanje ljudskih prava u globalnim vrijednostnim lancima. Mi smo godinama govorili o društveno odgovornim poduzećima, no mislim da moramo sada shvatiti da ovaj okvir koji trenutno postoji ne daje željene rezultate. Nije dobra volja bila dovoljna da bi se ukinulo ropstvo ili da bi se uvele jednake plaće. Svi naši napori moraju biti usmjereni na to da imamo transparentne globalne vrijednosne lance i da postoji sljedivost, te da se uistinu poštuju ljudska prava. Moramo e, dakle na najbolji mogući način iskoristiti raspoložive instrumente e, i dakle sve ono što spada u područje vladavine prava. I također želim reći Ignaciju da može računati na potporu moga kluba e, u svom radu na globalnim vrijednostnim lancima. Hvala. Hajdi, nekoliko minuta. Pa moram priznati da me e, razočarao stav glavne uprave za trgovinu kada je riječ o globalnim vrijednostnim lancima. Ja mislim da smo već prije godinu dana trebali e, dobiti jednu cjelovitu komunikaciju od komisije o odgovornom poslovnom ponašanju, a ako je ovo pristup glavne uprave za trgovinu, onda je točno ono što je rekla Judith e, Sargentini, a to je da će e, uistinu biti teško za sve nas koji vjeruju u to da nam treba zakonodavna inicijativa, da se to postigne Mislim da je krivo reći da zakonodavstvo može dovesti do toga da se e, prekine suradnja. Ja mislim da ova sadašnja situacija u kojoj se veći broj poduzeća shvaća da moraju biti odgovorni i u području radničkih i ljudskih prava, e, ekoloških, pridržavanja ekoloških standarda, da moraju polagati račune društvu i e, svim dionicima. Dakle, oni koji su ispred svih ostalih moraju čekati one koji kasne za njima. I zapravo su u nepovoljnijem položaju samo zato što su ispred ostalih. I zato nam trebaju jednaka pravila za sve i obvezujući propisi u području e, društvene odgovornosti poduzeća. Iz dana u dan različite tvrtke e, iz različitih sektora shvaćaju da e, dakle, žele da se treba provoditi veća odgovornost i žele jednaka pravila za sve. mislim da će to i glavna upravo za trgovinu morati shvatiti da taj zapravo e, pametni miks, e, taj njihov pristup kojim se oni koriste nije dovoljan. Bogdan Mente, zadnji, izvolite. Hvala predsjedatelju. Pozdravljamo prezentaciju od Europske komisije jer ne možemo imati jedinstveno pravilo za sve u globalnom lancu vrijednosti, no ipak Europska komisija bi trebala uzeti razmatranje predstavljanje programa koji će raditi na promičbi ljudskih prava, kao što su to kolege spomenuli. Mi vjerujemo također da bilo koja nova obveza za malo srednje poduzeća mora biti popraćena novim mjerama koja će olakšati usvajanje novih pravila i obveza. Stoga vjerujemo da nam trebaju globalna rješenja i sporazumi za sva poduzeća. To na međunarodnoj razini. Hvala lijepa. Hvala. Ja ću sad dati riječ izvjestitelju. Ali, ako sam dobro razumio, gospodin Axel iz Devkova ima nešto još za reći. Hvala, Aksel Pujan Maison, zamjenik eh, načelnika odjela za privatni sektor i trgovinu u Devkovu. Jedin komentar koji želim još iznijeti. Dobro, najprije najljepša hvala što nas uključujete u ovu raspravu i kao drugo želim reći da postoji još jedan dodatni aspekt e, globalnom lancu vrijednosti na koji motrimo. A tu se radi o tome da zemlje razvoju, osobito u Afričkom kontinentu, su poprilično zaglavile na dnu ovog lanca, osobito kada se radi o proizvodnim dobrima i veliko pitanje je kako će se pomaknuti s tog mjesta. I pitanje koje se doslovno postavlja je pitanje industrializacije. Dakle, u novom kontekstu naše razvojne politike agenda UNA za 2030, tu je novi konsenzus, no isto tako i u kont novom kontekstu trgovinske politike uz provedbu novih e, slobodno-trgovinskih sporazuma i pa gledamo kako sistematizirati ovaj e, pristup, e, jer pristup lancu vrijednosti smo koristili već odavno u sektor banana, šećera ili brojnim drugima, no sada na to trebamo sustavnije prići i na način koji će promovirati naše održive vrijednosti. Na primjer, tu su ovi pristupi sa višestrukim djenicima kada se govori o mineralima iz država u u ratom zahvaćenim područjima, o tekstilnoj industriji. Mi želimo iskoristiti prilike koje pružaju slobodno trgovinski eh, sporazumi u okviru IPA i vidjeti gdje su ta uska grla koja spriječavaju da dođe do e, privatnih ulaganja koja narušavaju načelo održivosti i želim usmjeriti našu suradnju putem da rješavamo ta uska grla s ciljem da se stvori jedan opći pristup koji će biti povezan sa općenitim potrebama zemlje u razvoju i pristupom e, lanca vrijednosti. Mogao bih dugo govoriti o ovome, no vjerojatno će se stvoriti Možda će, vam, biti bolje da, da, da vam kažem jednostavno da sam vam na raspolaganju i da sljedećom prigodom razgovaramo. Hvala. Hvala Ignacio, izvoli. Hvala predsjedatelju, sam par riječi jer znam da kasnimo. Najprije želim zahvaliti svim kolegama na njihovom njihovim e, javljanjima. Naravno, rad ćemo, surađivat ćemo zajedno kako bismo od ovog mišljenja napravili što bolji radi. Mislim da trebamo reći nešto o ovoj velikoj razlici u mišljenjima gledišnjima koje imamo sa komisijom i to nam pokazuje kako zakonodavni sustav ne funkcionira jer doista je jako čudno čuti ovaj odbor i vidjeti izvješće na vlastnu inicijativu i brojne stvari na kojima smo radili tijekom godina, barem ovih zadnjih par godina o kojima ja mogu suvereno na temelju vlastnog iskustva govoriti, no tu su i brojne stvari koje su ostvarene godinama, a komisija ništa ne čini po tom pitanju. i onda čujemo komisiju koja kaže da umjesto da se radi na ostvarenju boljih normi u svijetu, moramo biti e, konkurentni. On nam kaže da moramo biti oprezni i imati na umu da se natječemo s kinom ili tko zna što sve ne. Dakle, to je, to je <laughs> ne mislim da je to najbolja stvar koju može savšati ovaj odbor. i Europa je najveći potrošač na svijetu, to moramo imati na umu. Tako da kada govorimo o ovim lancima moramo imati na umu cilj da radimo više standarde i da privolimo druge da idu za nama. Cilj je da ovdje kao da je cilj da se ide u suprotnom smjeru, da smanjimo standarde kako bismo se mogli natjecati sa onima koji ne poštuju ljudska prava i druge norme koje bi trebalo ići nagore, a ne nadolje. Dakle, mi ćemo raditi na tome da imamo, da napravimo dobro mišljenje DVO. No, doista se nadam da ćemo moći ostvariti e, bolje odnose između parlamenta koji predstavlja narod i komisije koja predlaže zakonodavne tekstove uredbe e, i u EU. Hvala. Mislim da je ovaj sastanak pokazao do koje mjere seže nezadovoljstvo Europskog parlamenta o učinkovitosti komisije u razumijevanju naših vrijednosti i primjene istih u našoj trgovinskoj politici. Naime, dugo... Evo, ja mislim da bi se ovo trebalo doista uh, uzeti zaozbiljno, jer e, doći će do stvarnih problema ako to ne budete napravili. Jer to će u našem lancu vrijednosti doći na visoku raznu prioriteta ako ovo ne bude zadvojeno. Jer parlament e, je e, čuvar europskih vrijednosti i to mora biti provedeno i u našim trgovinskim odnosima i stalno vidimo države koje gaze ljudska prava, ovdje neću konkretno nikoga imenovati, ali osobito u Africi, vidimo dakle situacije u kojima se grozno ponos ponaša prema ljudima zbog toga tko su, što su, kako su rođeni. I mi to samo ignoriramo jer je za nas povoljno trgovati s tim e, vlastima, ali to nije prihvatljivo. Tako da mislim da je ovo jako važno da se vratite ovdje i da nam kažete i pokažete da ste primijenili vrijednosti i ideale na kojima je utemeljena Europska Hvala. I hvala um, um, hvala Niždiju što je predsjedao do sada. Ispričam s kolege što e, sam uh, e, zakasnila, jednostavno vlak je se pokvario prema što sam mogao krcati. Dakle, prelazimo sada na točku 7. dnevnog reda. Tu se radi o finanskim pravilima primjenjenim finanska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Ovaj odbor radi na izradi mišljenja i ja sam predsjedateljica ovog odbora, ali isto tako sam izvjestiteljica za ovo mišljenje, tako da ću reći par riječi o ovome, a onda ćemo saslušati čitav niz naših e, gostiju. Dakle, ovo je prva razmjena gledišta bez dokumenta, tako kako bismo mogli shvatiti što Europska komisija nudi. A ovdje su organizacije koje su korisnice europskih fondova i čućemo od njih što oni misle o reformi. Dakle, najprije nekoliko komentara onome što je predloženo. U rujnu prošle godine povjerenica Georgijeva predstavila je prijedlog za pojednostavljenje europskog proračuna i to sugerirala je radikalne izmjene financijskih e, pravila, ukupnih financijskih pravila, a isto tako i sektorskih promjena. Cilj je bio dakle, pojednostaviti način na koji financijska prava funkcioniraju. Na temelju vlastnog iskustva iz prethodnog života kada sam radila na europskim strukturnim fondovima, tu ima istini za volju brojnih, e, brojnih e, e, situacija koje otežavaju korištenje tih fondova, no tu su i neke druge stvari na, kojim, na koje će ovaj odbor morati, morati imati na umu, a koje, na koje ja želim kazati. To je prijedlog u ovom, ideja da u ovom prijedlogu da komisija zadrži 10% sredstava za nepredviđene e, događaje. Ovo je važna tema, naime, jer nije jasno iz ovog prijedloga o financijskim pravilima kako to sve može funkcionirati u stvarnosti, u praksi. Dakle, evo što ćemo napraviti. Najprije ćemo saslušati Europsku komisiju. Nemam imena, ispričam se. Dakle, imamo predsjednika Europske komisije, zatim ćemo saslušati tri organizacije, predstavnike tri organizacija korisnica europskih eh, fondova. Dakle, čućemo uh, eh, njemački GIZ, Concord, platformu nevladnih organizacija, zatim platformu Platforma, koja je koalicija eh, lokalnih regionalnih vlasti koje rade na međunarodnom razvoju. Dakle, čućemo njih, ali najprije ćemo saslušati Europsku komisiju koja će nam predstaviti prijedlog komisije Dakle, tu je gospodin Olivier Volbruk e, iz e, opće prave proračun. Imate otprilike pet minuta da nam e, objasnite o čemu se radi, kako bi ljudi mogli razumjeti što je predloženo, koji su konkretni aspekti na razvojnu politiku. Najljepša hvala. Hvala predsjedateljice što ste nam pružili priliku da sažmemo glavne aspekte prijedloga. Bićemo kratki jer e, koliko vidimo ovo je doista prvenstveno prilika da se čuje e, mišljenje dionika sa terena. Dakle, ovdje se radi o jako širokom području koje se financira smanjujemo za 25% financijska pravila, dakle za jednu četvrtinu i usredotočili smo se na dva, dvije glavne brige dionika e, koji su nam opetovano zadnjih par godina spominjali potrebu za e, pojednostavljivanjem i fleksibilnošću kako bi se moglo maksimalno iskoristiti ono što nudi europski proračun. Dakle, rezultati javne javnog savjetovanja savršeno su jasni, 65% dionika očekuje više jednostavnosti, a 79% više fleksibilnosti. Što smo predložili? Predložili smo odnos utemeljen na više povjerenja jer znamo naše partnere jako dobro i jako dugo. Oni nam uopće nisu nepoznati. Tako da bi trebalo ukloniti ova opterećenja jer im uspostavljeni odnos povjerenja i smanjiti kompleksnost. Dakle, predložili smo na sljedeće promjene. Jedan niz pravila samo, dakle, neizravno upravljanje, jer to je određeno samo prirodom entiteta i bez obzira na zadaće koje se obavljaju. Dakle, želimo više mogućnosti za povezivanje financija na rezultate na terenu, dakle, na terenu, dakle, želimo se fokusirati na rezultate. Još jedna važna stvar jeste, kao što ste sami spomenuli u uvodu, da se pouzdamo na e, jedinstvenu reviziju, jer sada je situacija takva da ima više revizija, čak ponekad i 5-6 revizija, tako da mislim da bismo trebali e, promijeniti taj sustav. To se može napraviti upravo zato što partneri s kojima surađujemo su e, određeni, selekcionirani nakon duboke i eksante analize. Tu su pravila, dakle, odgovornosti, pravila koja se primjenjuju na, za javne natječaje, nabavu i bespovratna sredstva. Dakle, ukoliko se budemo pozdavali u pravila koja su već ispoštovala, onda nema nikakva smisla da im namećemo još i dodatne revizije. Tako da bismo na taj način željeli smanjiti administrativno opterećenje i željeli bismo sažeti sve to u e, okvirni sporazum o financijskom partnerstvu Evo, pogledajmo ovaj jedan primjer. Dakle, ako budemo koristili, odnosno, kada postupamo po eh, ustaljenim postojećim pravilima, može doći do šest revizija od EU, međunarodnih revizora, od vanjskog revizorskog suda, europskog revizorskog suda i još jednog neovisnog eh, revizorskog suda. Dakle, mi predlažemo veliku promjenu da, da su da se uspostavi samo jedna revizija, a da se fokusiramo na glavnu stvar, a to je djelovanje na terenu. Želimo dakle pojednostaviti sudjelovanje europske pomoći u opsežnije inicijative sa više donatora. Što bi nam omogućilo veći utjecaj na situaciju na terenu. Dakle, to je on najsažetije ono što predstavljeno ono što mi predlažemo, ali to je e, to se tiče također i fleksibilnosti što je jako vrijedna stvar. Dakle, imamo e, ovo što smo nazvali 10% rezerve za fleksibilnost, to su financijska sredstva koje bismo zadržali e, svake godine iz proračuna za e, sve moguće krize i situacije koje se događaju diljem svijeta tijekom godine. Najviše hvala na ome, ja imam naravno pitanja, ali vraćamo se na to kad saslušamo goste, govornike. Dakle, kao što sam rekla, imamo tri goste iz različitih organizacija. To je gospodin Siegfried Leffler iz Njemačkog Giza, koji predstavlja veliku organizaciju koja radi u ime Europske komisije na provedbi e, projekata. To je stup, stupna ocjena organizacija. Dakle, ljudi koji imaju velike projekte e, i to su ljudi koji imaju ogromne projekte i koji sklapaju ugovore sa Europskom komisijom. Tu je i gospođa Ines Džemali iz Plan Nacional koja će govoriti u ime Konkorda, a to je skup nevladnih organizacija iz Europske unije. Zatim tu je i gospodin Peter Knip iz VNG International koji će predstaviti platformu, a to je udruga lokalnih vlasti. Započet ćemo s gospodinom Lefflerom, malo kasnimo s vremenom, no Evo, ja sam samo kasnila, no evo, mogu, mogla sam zamoliti da, da to imate na umu kada to e, kada budete radili svoje izlaganje. Dakle, gospoda Leffler, Džemala, Džemali i Knip. Izvolite, gospodine Leffler. Rečeno mi je da imam na raspolaganju 7 minuta, ja ću pokušati biti još i kraći. Užan predstavljice, uvaženi zastupnici, kolege, u ime mreže koju predstavljamo i koja predstavlja sve ključne organizacije iz država članica Europske unije i koja blisko surađuje komisijom već čitav niz godina, dopustite mi da kažem da smo počašćeni i zahvalni što smo pozvani na ovaj sastanak um, kako bismo iznijeli svoje mišljenje o predloženom financijskom uh, financijskim pravilima i da vam predstavimo svoju ocjenu tog dokumenta. Mi razumijemo i pozdravljamo potrebu komisije da se da prilagodi postojeća financijska pravila kako bi se riješili izazovi našeg, našeg vremena na učinkovit e, i brži način. Koliko razumijemo, revizija financijskih pravila treba ostvariti pojednostavljivanje financijskih pravila za korisnike i partnere, a tu su uključena fleksibilnost e, i poboljšanje rezultata. Mi pozdravljamo te ciljeve. Naš cilj kao mreže korisnika i Europske agencije koja provodi programe na terenu jeste da sudjelujemo u reviziji novih financijskih pravila. E, ovaj prijedlog u potpunosti restrukturira tekst pravila i više ne sadrži konkretna pravila za vanjsko djelovanje. To želimo reći. I kao drugo, prijedlog mijenja način izravnog rada, što predstavlja najvažniji način suradnje e, vanjskih članova, vanjskih djelatnika s komisijom. Naravno, mi e, primamo na znanje potrebu da je, komisija ima jedan jedinstven tekst koji će se primjenjivati na sve situacije, međutim ovaj jedinstveni pravilnik, eh, ovaj, ovaj jedinstveni cilj nije ostvaren. Naš opći dojam je staje da je prijedlog promijenio tekst postojećih financijskih pravila s novim tekstom. Veliki dijelovi poglavlja poput e, postojećeg teksta kao što su pravila e, nisu uzeti u obzir, već su samo izbrisani i kompleksnost, e, složenost je uveliko povećana ovim novim tekstom. Kao drugo, struktura predloženog teksta u predloženom tekstu uveliko je promijenjena, a ne nabolje. Čitanje ovog teksta dosta je složeno i teško za razumjeti. brojna poglavlja bave se istim pitanjima i izjave i definicije su nejasne, neobvezujuće, uz veliku nesigurnosti i tu spominju i sektorski e, sektorska pravila koja još treba definirati. Zatim imamo još brojne nejasne situacije, e, kontroverzne sudske odluke i slično. Treće, e, konkretna briga tiče se djelovanja na službe vanjskog djelovanja što ne samo da je da stvara probleme u korištenju ovog teksta, već po našem mišljenju uzmemo u obzir konkretno fragilan e, kontekst u kojem redovito radimo. Naša četiri glavna argumenta koja želimo dodatno s vama raspraviti su sljedeći. Kao prvo, namjera punog pozdanja na pravila koja su pravila postupanja koja nisu ispunjena po našem mišljenju. Države članice slijede svoja pravila, revizija financijskih pravila ne predviđa u potpunosti da se oslanja naš sustav. U biti sustav revizije je i dalje jednak kompleksan i vjerujemo da su i dalje potrebna nacionalna pravila odnosno nacionalni pravilnici. Na taj način mislimo da će biti manje dupliciranja s obiju strana. Kao drugo, naša mreža vjeruje da e, je dobro imati jednak pravila za sve. Agencije država članica trebaju imati jednaka pravila kada provode, e, kada koriste fondove, europske fondove. Ova dodana vrijednost e, je nešto proistječe iz europskih, stručnosti zajedničkih ciljeva. Kao treća, Europska unija trebala bi platiti puni, e, punu cijenu svog sudjelovanja kada se neizravno koristi. Mi bismo željeli da Europska unija plati punu cijenu svog djelovanja, a tu su pokriveni i upravni troškovi, što nije slučaj kako stvari sada stanje. U suprotnom, treće strane uvijek e, trebaju pokrivati ove troškove, što uveliko ograničava moguću suradnju. Što više, trenutno praksa Europske unije ne uzme u obzir fragilni kontekst u kojem provodimo europske ciljeve e, razvoja. Četvrto, e, fokus na rezultatima nova finska pravila su u najmanju ruku nejasna i mi uveliko preporučamo definiciju e, terminologije koja se koristi i vjerujemo da je potrebno imati valjne smjernice kada se govori o tome kako treba primjenjivati ova, ova pravila. Smatramo da bilo da bi to bilo nužno. Evo zaključno, vjerujemo da po, je potrebno poboljšati ove ovaj tekst, osobito tekstove koji se tiču revizije, ocjene i evaluacije. Dodatno smatramo da e, struktura troškova agencija u državama članicama treba biti primijenjena. Također vjerujemo da treba imati bolju provjeru i treba pojasniti određene određena poglavlja. Konačno vjerujemo da jasne i dosljedne definicije, u, ako i kako može u uvodnom dijelu dokumenta, trebaju biti uključeni. Zatim, naša mreža će predložiti novo novi stavak o neizravnoj provedbi i konačno naša mreža je na raspolaganju Europske unije, parlamenta i drugih relevantnih institucija kako bi raspravlja dodatno o ovome i pružila svoj e, uvid na daljem radu. Nadam se da sam ispoštao ograničenje vremena i hvala vam. Da, održao, naravno, zahvalan sam na tome, držao se vremena, imat ćemo neka pitanja još na kraju. Hvala, sada sljedeći, sljedeća govornica je Ines Džemajli iz podruge eh, Concord. Dobar dan. Ja sam dakle Ines, eh, predstavljam ovdje platformu Concord. Evo, požurit ću. E, u svojoj sam se prezentaciji držala tri osnovna e, temelja koja za nas e, podrazumijeva ova promjena propisa i svako se ona može povezati sa nekim aspektom provedbe projekta. Jedna je pojam harmonizacije, druga je fleksibilnost i napokon pojednostavljivanje, simplifikacija. Par riječi o prvom pojmu, ono harmonizacija usklađenosti. Naime, e, u konvergencija podudaranje e, pravila u različitim instrumentima je načelno pozitivna, da kako sve dok ona ne zamagli granice i razlike među različitim načinima pri stjecanja e, resursa i u slučaju kada neki imaju neke aspekte koji druga i nemaju. Upravo se to dogodilo u slučaju ovih promjena financijskih propisa. Njima je cilj da postupci postanu fleksibilnije, ali kako bi se e, oni mogli uspješno provesti, treba e, razumjeti razlike između različitih ugovornih e, partnera i ne može se tu odlučivati od slučaja do slučaja. Naime, dakle, da jedna delegacija Europske unije zaključuje drugačije, drugačije od neke druge. Zatim pojam fleksibilnosti možda će biti nešto što se spominje e, često u civilnom društvu je fleksibilnost e, nadležnih tijela. Jedna vrlo pozitivna promjena je da se rad e, dobrovoljaca sada smatra prihvatljivim, odnosno da ga se može uključiti u sufinanciranje. To je vrlo dobro zato što mnogi naši partneri rade upravo sa dobrovoljcima. E, još uvijek nedostaje objašnjenje kako će se to u praksi realizirati i kako će zapravo, kako će se izračunavati konačni e, iznosi bespovratnih e, sredstava s obzirom da dobrovoljci načelno ne dobivaju plaću. Zatim mogućnost e, robe kao doprinosa i mogućnosti da se to e, koristi. Naročito je to važno kada imamo partnerstva sa više dionika i e, važno je da pojedini dionici mogu pridonositi ili ne samo financijski nego u obliku opreme ili nekog drugog tipa donacija. To se može sa e, fleksibilnošću se može povezati i e, tema e, financijske potpore trećoj strani. može se dogoditi da želimo raditi sa grupama koje možda nemaju odgovarajuće tehničke sposobnosti i znamo da je takav mehanizam koristan, ali vrlo je važno osigurati kvalitetu programiranja, a isto tako kvalitetu izgradnje kapaciteta jer ne bismo smjeli, svesti svoju ulogu samo na usmjeravanje e, resursa. I napokon treći pojam, certifikacija, pojednostavljenje. E, naime, često imamo cijeli niz propisa kada e, provodimo projekte u okviru međunarodne suradnje i pomoći možemo recimo se, e, kada radimo sa više europskih donatora, mogućnost da se e, izbjegne dvostruka revizija, to je nešto što smatramo e, dobrom promjenom, dakle recimo ako Njemačka MOFA ako provodi reviziju jednog našeg projekta, onda ne moramo ne mora to netko iznova činiti, nego može DEFCO priznati upravo tu reviziju. Dakle, neće se duplicirati aktivnosti. Isto tako, e, dobro je da se može slijediti vlastiti e, postupke, a izbjeći e, više struke razine nadzora. Također, pojednostavljenje se odnosi i na pojednostavljeni oblik financijske nadoknada, to je vrlo dobro. E, jer e, omogućuje uspješnije korištenje e, novca poreznih odvaznika. Međutim, mislimo da bi treba razmotriti prethodna iskustva u drugim glavnim upravama, da li to doista pojednostavljuje proceduru i omoguće efikasnije korištenje, jer pokazalo se, mislimo mi, u praksi da ta mehanizmi e, nisu nužno pokazali da je izvještavanje o e, e, iznosima, jednokratnim velikim iznosima nije nužno omogućilo efikasnije izvještavanje nego ono koje se temelje na konkretnim troškovima takva situacija se može povezati i sa e, važnošću e, pojma e, harmoniziranosti, usklađenosti. Vrlo je dobro da se hoće pojednostaviti ukupna procedura, no postoji čitav niz drugih načina kako bi se korisnicima mogao pojednostaviti sudjelovanje u projektima, na primjer pojednostavljenje procesa prijave, podnošenja prijave, i e, čitav niz e, administrativnih aktivnosti koje bi se mogle ukloniti. Dakle, rekla bih na kraju da ima mnogo e, pozitivnih novih elemenata, ali kao i obično opasnost je u detaljima i važno je razmotriti što će doista dovesti do dobrih rezultata i lakšeg djelovanja na terenu. Hvala. Last Hvala. I e, gospodin Knip e, iz Platforme, mislim da ste vi priredili također prezentaciju. E, dobar dan, dame i gospodo, gospođo izdavajuće, čas mi je što mogu ovdje predstaviti vam platformu. To je najmlađa organizacija ovdje zastupljena. Ja sam e, e, direktor e, vng International, dakle koji radi u više 40 zemalja svijeta podržavajući aktivnosti lokalnih vlasti, dakle jačajući tako lokalne vlasti. Mi smo jedan od 13 članova platforme. Samo evo da vam kratko kažem da ovih 30 e, članova platforme predstavlja oko stotinu tisuća tijela lokalne uprave koji su uključeni u razvojnu suradnju na ovaj ili onaj način, a tri su glavna cilja platforme potaknuti Europsku komisiju i Europsku uniju u cjelini da obrati e, pažnju na važnu ulogu lokalnih vlasti u razvoju i mi smatramo da je naša uloga u tome da stimuliziramo lokalna e, tijela vlasti u Europi i same e, građane da shvate važnost aktivnosti u razne pomoći. I kao treće, svi zajedno pokušavamo jedni od drugih učiti i profesionalizirati svoje djelovanje u zemljama u razvoju htio bih e, vam sada iznijeti samo četiri osnovne ključne poruke e, koje bismo uputili u odnosu na e, promjenu ovih financijskih propisa. No prije nego to učinim, naglasio bih da je ono što nas zabrinjava, odnosno što imamo u prvom redu na umu je kvalitet e, i iznos pomoći koji će se pružiti e, lokalnim vlastima u e, zemljama partnerima Europske unije. Dakle, zanimalo bi me kako se vlade Europske unije mogu uključiti u pružanje pomoći Crne Europske unije, ali bi nam je važno da znamo koji su iznosi doista na raspolaganju za pomoć e, lokalnim tijelima u e, zemljama u razvoju. No, sada ove naše četiri osnovne poruke. Kao prvo, Europska unija, kao i mnogi drugi međunarodni e, donatori, e, ujedni narodi, UNDP i tako dalje, oni e, moraju dobro razumjeti važnost tijelo lokalne vlasti u realizaciji razvoja E, koliko je važna njihova uključenost, e, dakle sva razmjena, e, razgovori kolega sa kolegama, mreže, sve je to izvrstan instrument za jačanje tijela lokalne vlasti. No, moja prva poruka jest da financijski propisi pravila u, instrumentima vanjskog djelovanja Europske unije u ovom času aktivno obeshrabruju lokalne i regionalne vlasti da se e, uključe u provođenje razvojnih politika Europske inače. To je da kako suprotno e, općem uvjerenju i prihvaćenjem uvjerenju Europske unije ujedinjenih naroda koliko važnu ulogu imaju ili bi trebali imati lokalne i regionalne e, uprave u ostvarivanju održivog razvoja. Mi smo među svojim članovima proveli e, jedno ispitivanje, a e, ukupni rezultati E, dobili smo neke vrlo detaljne komentare, e, ali ovdje imam dakle samo ove e, opće rezultate koje evo predajem vaše predsjedavajuće, kod god je drugi zainteresiran može dobiti jedan primjerak ovog prikaza rezultata. To je bila prva poruka. Druga jest da bi Evropska unija trebala e, na bolji, kvalitetniji način razumijevati specifičnu prirodu lokalnih i regionalnih tijela. Dakle, to su javna tijela e, i djeluju u javnoj domeni, što im s jedne strane e, daje legitimitet, jednu demokratsku legitimaciju, kako se to kaže, u našim društvima, ali isto tako postavlja određena e, ograničenja na njihove djelovanje U odnosu na financijska pravila e, se može reći da ta pravila pogrešno podrazumijevaju da ova tijela imaju svoje operativne proračune e, koje mogu mobilizirati i raditi na razvojnoj sceni. Dakle, to nije dio njihovog e, mandata. Naime, oni e, mogu djelovati, ali treba osigurati financiranje ukoliko želite da vam oni budu profesionalni provedbeni partneri. Osim toga javna tijela, tijela lokalne uprave su da kako podložna nadzoru e, i moraju poštivati razna pravila u e, koja podrazumijevaju odgovornosti pa su često zapravo izloženi dvostrukom nadzoru e, kad se radi o europskim projektima. Treća poruka bi bila da po našem mišljenju su pozivi na prikupljanje prijedloga su prilagođeniji e, načinu djelovanja nevladinih organizacija ili privatnih e, konzultantskih tvrtki, s obzirom, a ne, ne e, na način djelovanja lokalnih i regionalnih tijela vjerujem da bi bilo dobro e, pružiti raniju i transparentnu informaciju o tome koje će mogućnosti postojati, a isto tako i uključiti lokalne i regionalne e, vlasti u e, razvijanje, odnosno planiranje programa. I kao četvrto, uočili smo da Europska unija sve češće koristi konstrukciju pagod E, e, e, da za podugovaranje prema agencijama za državnu potporu. Međutim, to je možda to je dobro, možda omogućuje efikasnije djelovanje, ali isključuje lokalne organizacije koje su tijekom ostati godina e, se u sve većoj mjeri uključivali u ovakve e, projekte, a sada su dakle isključeni iz projekata kojima je cilj ojačati javnu domenu. Toliko od nas, hvala. Hvala što ste poštivali e, vremenski okvir. Želi li netko postaviti neko pitanje ili komentirati nešto? Hedi, hajde. Hvala. Radi se o doista velikim promjenama, na najrazličitije načine su promjenjeni i mislim da je vrlo važno da čujemo ljude koji su angažirani u praksi, e, kakva su njihova iskustva i njihove procjene. Željela bih postaviti e, pitanje o primjedbi e, gospodina Leflera o krkim uvjetima, osjetljivim uvjetima. Je li komisija uzela u obzir da, da se razvojna suradnja vrlo često odvija u zemljama koje nisu baš kao Švedska uređeni, nego dakle imamo situaciju sasvim neus, neuspjelih državnih e, struktura, a postavljaju se gotovo jednaki zahtjevi u pogledu kontrole odgovornosti. A druga bi tema bila zajednički programi, odnosno pokušaj da se kombinira e, rad na više e, programa, jer li komisija uzela u obzir da bi trebalo takve aktivnosti učiniti jednostavnima u buduće. Hvala. Čini mi se da se više nitko od kolega ne javlja za riječ, ali imam ja nekoliko pitanja. Ovdje smo imali različite, predstavnike različitih udruga, ljude iz prakse. Gospodin Leffler ne misli da se ovdje radi o pojednostavljenju postupka. On smatra da će e, zapravo e, njegova udruga imati više poteškoća u radu i bit će jednak broj revizija, a slično smo čuli i od nekih drugih udruga. Concord e, je rekao da oni pozdravljaju brojanje sata e, volontera kao nekim drugim područjima politika, tako da je došlo do nekih poboljšanja. E, kako vi reagirate na ove kritike upućene na račun uredbe? Dakle, to je opsežna financijska uredba, E, kompleksno područje, dakle vi zapravo želite da se dogovori jedna cjelovita reforma, onda ćete kasnije imati konkretne smjernice i čini mi se da su ljudi zabrinuti zbog toga što ne znaju od početka kako će to biti razrađeno u detalje. A s obzirom da sam nekada ja radila u praksi, znam da ako se plaća po rezultatima, e, kako će to izgledati u praksi? E, postoji li nekakva minimalna jamstva? E, što ako stvari krenu krivo? Dakle, ne možemo to sporediti sa sredstvima iz regionalnog fonda gdje se zapravo projekti odvijaju u jednom stabilnijem okruženju. Tako da mislim da tu postoje legitimne bojazni. E, nadalje, e, što se tiče ovih 10% e, pričuvnih sredstava, mi već imamo neka sredstva imamo neka sredstva koja nisu još namjenjena, pa me zanima jesu li to dodatna sredstva, ovo što ste spomenuli. Mi u parlamentu se pitamo što će se dogoditi, dakle riječ je o 10% ili ako se odlučite odjednom dakle potrošiti 8% tih sredstava, tko će donijeti odluku o tome? Hvala Linda. Da, mislim da trebamo vidjeti kako postići veći stupanj učinkovitosti Dakle, mislim da svaka politika počeva na nekom narativu i mora se temeljiti na nekim uspješnim primjerima. Meni se čini da je u razvojnoj politici očigledno da trebamo vidjeti na koji način podržati obiteljska poslovanja, dakle u Europskoj uniji, ali isto tako i u zemljama u razvoju jer e, tamo ljudi napuštaju sela, odlaze u gradove i predgrađa i dakle slamove i tamo posluju velike tvrtke u gradovima. Dakle, pitanje je kako se može bolje organizirati poslovanje takvih tvrtki u obiteljskom vlasništvu ili pak malih i srednjih poduzeća, jer naša financijska uredba E, je takva da e, zapravo ne olakšava rad malim i srednjim poduzećima. I pitam se na koji način možemo definirati jedan okvir koji bi omogućio da se stvori partnerstvo sa malim i srednjim poduzećima te da se e, izradi jedna strategija za te dionike i mi bismo onda isto tako sa naše političke strane dobili neke uspješne primjere iz prakse. Dakle, to financiranje koje se temelji na činjenicama i na dokazima, e, mislim da je nešto što, je ključno. Da kako, ako govorimo o tome da se e, financiranje treba temeljiti na rezultatima, to bi zapravo trebalo značiti da ukoliko neki projekt ne daje rezultate, da ga treba obustaviti i obrnuto. Ali e, kako se to može postići posebno na selu, dakle u ruralnim područjima. Da imam jedno pitanje vezano uz rad Konkorda. Vi ste spomenuli nekakvo posredničko tijelo koje bi dobilo sredstva iz Europske unije i onda bi se mogla davati bespovratna sredstva drugima. To bi možda moglo funkcionirati i za mala i srednja poduzeća jer e, manje udruge se vrlo teško nose sa ispunjavanjem svih tih zahtjeva, ali dakle ako bi postalo tako jedno posredničko tijelo ono bi moglo preuzeti na sebe taj dio posla a to bi moglo biti korisno i za mala i srednja poduzeća. Pitam se je li komisija već ima nešto, da kako pravila, kao što znamo, će biti vrlo tehničke prirode, ali e, zanima nas dakle, ako nam možete reći laički, kako će to izgledati, kako će se to odraziti na korisnike. dakle, mi ćemo da kako morati na ovome surađivati sa kolegama iz AFETA jer oni isto tako rade na e, utjecaju ovih e, izmjena zakonodavstva na financiranje prema vani. Hvala. Ja želim samo reći da pozdravljam ovu priliku za razmjenu mišljenja sa ljudima sa terena. Mislim da mi uvijek možemo mnogo naučiti od njih. E, zato činjenica što smo izbrisali vanjsku dimenziju ne znači da ne uzimamo u obzir specifičnost e, vanjske pomoći. Dakle, ovdje se samo radi o predstavljanju glavnih načela financijske uredbe i mi smo predstavili glavna izuzeća, a e, dakle prije nego što se što dobijemo ovaj drugi dio koji se odnosi na vanjsku dimenziju. Ja Mogu samo spomenuti jedno izuzeće koje se primjenjuje na vanjsku pomoć i na upravljanje kriznim situacijama i to smo zapravo zadržali e, fleksibilnost koja je potrebna za djelovanje u kriznim situacijama. Dakle, ovo se odnosi samo na financijsku uredbu, a ne na zajednička provedbena pravila za u području vanjskih e, odnosa, a njima se dakle provode e, razni instrumenti kao što je e, instrument za razvojnu suradnju, na primjer. Dakle, mi najprije radimo na općem okviru, a zatim ćemo e, sa novom generacijom programa sličnu simplifikaciju uvesti i u instrumente koje se bave vanjskom politikom. Što se tiče rezultata, uspješnosti i pokazatelja uspješnosti, istina je da se E, da tu postoje različita moguća tumačenja. Mi želimo zapravo promicati jednu promjenu načina razmišljanja unutar komisije. Dakle, e, ovlašteni službenik će morati objasniti zašto se ne koristi e, zašto se koristi sustavom, ne koristi sustav koji se koji je usmjeren na rezultate a ne na ulazne podatke. Dakle, nije uvijek moguće definirati rezultate, ali barem se može definirati ishod. I onda zajedno sa partnerom e, možemo definirati ishod koji bi doveo do aktivacije plaćanja i dakle do e, definiranja svih faza u provedbi projekta. Zatim mi e, bismo htjeli da se da se također e, promiče dakle simplifikacija različitih opcija koje se odnose na troškove, primjerice putnih troškova, organizacije konferencija. Dakle, htjeli bismo da nam partneri samo predoče e, jedan ukupni iznos za, e, za tu kategoriju, tu kategorizaciju troškova. Mi smatramo da bi to značajno pojednostavnilo E, aktivnosti korisnicima i smanjilo bi stopu e, grešaka i smanjilo bi potrebu za revizijom. Zatim slažemo se da treba harmonizirati e, pravila komisije i sa pravilima ostalih donatora, tako da tražimo od vijeća i parlamenta da nam da mandat za harmonizaciju tih pravila, jer smo upravo i sami shvatili da je važno da imamo slična pravila kad je riječ o izvješćivanju i o strukturi troškova. Što se tiče e, te trenutnih izuzeća vezano uz sufinanciranje, dakle to ćemo zadržati, tako da će biti moguće e, financiranje u iznosu od 100%, Nadalje, e, mi smo također smanjili, e, odnosno ukinuli jednu četvrtinu pravila. A vezano uz javnu nabavu, vi ste spomenuli e, da tijela lokalne samouprave moraju biti unaprijed e, obavještena, međutim to je iznimno osjetljivo jer moramo imati jednak, jednakost postupanja u okviru postupka javne nabave, tako da ne možemo davati privilegirane informacije jednima, a drugima ne. Nadalje, moramo biti aktivniji u smislu informiranja o našem financijskom programiranju. I na kraju, Što se tiče takozvane cascading grounds, e, to je jedna od e, mogućnosti za male udruge koje se teško nose sa svim pravilima, e, dakle financijskih pravila Europske unije, dakle oni se mogu koristiti tim posredničkim uslugama. Mi smo spremni izraditi jednu brošuru gdje bismo zapravo iznijeli sažetak e, svih tih pravila koje namjeravamo pojednostavniti. Da, bilo bi korisno kada bismo dobili te informacije. Ne znam koliko će za to biti potrebno vremena, ali bilo bi bolje što prije. Ja sam inače zadužena za izradu mišljenja. izvješće ću e, morati e, predstaviti na sastanku 21. ožuka, što znači da ga moram finalizirati u ovome odboru negdje do kraja mjeseca i nakon toga ga mogu poslati na prijevod, e, ali možda bismo mogli i bilateralno o tome porazgovarati. Neću sada ponovno dati riječ stručnjacima jer nemamo više vremena, ali ovo je svakako prva faza, prvi korak. Čuli smo sada vaše izlaganja, tako da ćemo moći organizirati susrete s kolegama e, da bismo bolje shvatili što se točno događa na terenu. Zahvaljujem svima na komentarima. Ja ću sljedećih nekoliko tjedana finalizirati svoje mišljenje i mi ćemo rado čuti vaš doprinos. Mi smo svakako primili na znanje sve što ste nam danas izložili i to ćemo vrlo pomno razmotriti. Hvala. So now, colleagues, on Hvala kolege. Sada prelazimo na točke 8 i 9. Dakle, to je dakle, završni dio proračunskog postupka gdje će biti riječ o razrješnicom za 2015. godinu za opći proračun Europske unije. E, molim sve koji izlaze iz dvorane da ne stvaraju buku. E, dakle, imamo razrješnicu za Europski razvojni fond. Dakle, kao što znamo, to je izvan proračunska stavka i e, isto tako instrument za razvojnu suradnju a to je jedna od e, proračunskih stavki. Paul Rubik je izvjestitelj e, koji je zapravo zadužen za izradu mišljenja iz e, odbora za proračunski nadzor. Drago mi je što si s nama da nam možeš reći što misliš o ovim izvješćima, dakle koje se odnose na EDF i DCI. Izvoli. Hvala, hvala ti Linda. Mislim da je E, dakle, treba reći da je u 2015. godini ostvaren značajan napredak u e, uspostavi Europskog fonda za e, hitne situacije u Africi. Jedini problem su, je to što se možda trebalo više konsultirati parlament. Europski razvojni fond je, dakle vidjelo se da se izdvojilo 1,5 milijardi eura za program. Donatori su nam e, obećali 81,5 milijuna, ali do sredine 11. mjeseca su uplatili samo 47 milijuna, dakle nešto više od 50%. Prema tome mislim da e, bismo trebali poduzeti sve što možemo kako bismo e, došli do tih, e, kako bi se mobilizirala ta sredstva. Europski razvojni fond još uvijek se rukovodi e, financijskom uredbom koja se odnosi baš na taj fond. Europski parlament smatra da bi Europski razvojni fond trebalo ugraditi u proračun Europske unije. To bi učinilo čitavu situaciju transparentnijom i dalo bi nam mogućnost da E, bolje e, podržimo ovo područje i imali bismo bolji nadzor e, i veću transparentnost, posebno u odnosu prema nacionalnim parlamentima te građanima i zemljama korisnicama, dakle onim zemljama koje dobivaju sredstva. Kao što sam već ranije napomenuo, e, mnogo ljudi više ne vjeruje u europsku demokraciju, a jedan od razloga je taj što mi nismo toliko vješti u informiranju o tome e, što Europa zapravo donosi građanima u njihovom svakodnevnom životu, tako da bismo trebali promijeniti e, strategiju komuniciranja. Mislim da mi imamo zapravo mnogo znanja u pojedinim odjeljcima, ali nemamo, ali ti odjeljci nisu međusobno povezani. E, Europska komisija bi trebala zapravo e, prijeći na jedan e, pristup e, razvojnoj politici koji se temelji na poticajima, e, primjerice kao u politici prema susjednim zemljama, to je jedna uspješna, poznana politika koja se temelji na postignutim rezultatima i dovodi do uspješnih e, priča. I osim toga tu se podržava izgradnja sposobnosti na različitim razinama i mislim da je takav pristup dobar. Zatim treba staviti naglasak na financiranje projekata manjeg opseha e, u ruralnim područjima. Mislim, e, to smo vidjeli i u Nairobiju na forumu e, globalnog partnerstva. I vidjeli smo zapravo koji su prioriteti u tim zemljama. Smatram da bismo tamo gdje je moguće dobiti izravnu potporu iz proračuna trebali staviti naglasak na to, međutim trebamo biti oprezni kada je riječ o zemljama gdje e, demokratska kontrola nije dovoljno dobro uspostavljena. I trebamo isto izvući neke zaključke iz pozitivnih e, slučajeva i da kako trebamo raditi na tome da se e, efikasnije koriste sredstva europskih poreznih obveznika i to bi nam omogućilo da Europska unija da se počne živjeti u u dobrom smjeru, ali mislim da tu trebamo poduzeti više. Gospodin Ponga. Hvala predsjednice. Ja bit ću kratak. Želim zahvaliti kolegi Rubiku na njegovu radu. Te reći da se slažem s njegovim stavom, ako ja konkretno s predlogom koji je upravo iznio, da naš rad na polju suradnje bude učinkovitiji tako što će se nagraditi one države koje konkretno rade na dobrom upravljanju i poštovanju ljudskih prava kao što je to slučaj u okviru politike prema susjedstvu kao što ste to jako dobro naglasili. Mislim da se tu radi o put koji treba istražiti, ali imati na umu potrebu da građani civilnog društva tih zemalja ne budu nepravedno kažnjeni i zakinuti djelovanjem i postupanjem njihovih vlada. Što se tiče država koje ne sudjeluju u ovome i koje ne budu surađivale, djelovanje Europske unije trebalo bi preći sa proračunske potpore na pristup po projektima. I zaključno spomenut ću nešto što me se osobno tiče. Želim naznačiti izvjestitelju da ću uložiti jedan amandman s ciljem da se podsjeti na naš prijedlog o potrebi da se nakon 2020. dakle post razdoblju stvori jedan konkretan instrument za države i teritorije preko morskog područja koji su neovisni o europskim fondovima, odnosno koji su ovisni o europskim fondovima. Hvala, Heidi Hautala, izvolite. Ja sam došla do dosta šokantnih eh, zaključaka u izvješću revizorskog suda, no nažalost eh, ponovno revizorski sud nije mogao iznijeti pozitivno mišljenje o globalnim europskim eh, rashodima i EDF-u. E dakle, čak i DigiDevco nije ocijenio da bi ovdje moglo E, da bi ovo moglo biti bez grešaka. A sve se dešava u kontekstu u kojem komisija predlaže da se povećaju troškovi financiranja u Africi za sigurnosne svrhe. Revizorski sud također e, objavio je i prošlogodišnje izvješće, odnosno izvješće o prošlogodišnjem vanjskom e, E, vanjskim troškovima za komisiju, to je katastrofalan rezultat, i za države članica ovo izvješće konkretno e, uveliko spominje neke naše brige o troškovima izazvanim migracijama, prema Rezervskom sudu to e, je motivirano kratkoročnim političkim motivacijama i proizvodi slabe rezultate. Kolege, ovo je nešto što ne može proći nezamjećeno kretanje novca sa dobro e, utrošenih e, razvojnih ciljeva na migraciju nije e, prihvatljivo, kako kažu. Smanjenje fondova za razvoj treba imati za cilj smisku korijenje siromaštva i gladi. Revizorski sud također je došao do zaključka da troškovi na vanjsku politiku e, migracijske troškove i politiku susjedstva ima teško uspjeva dokazati svoju učinkovitost i teško je izmjeriti ove političke rezultate. Revizorski sud ne može odrediti točni iznos koji je utrošen na, na migraciju i moram ponoviti da je tome tako usprkos činjenici što postoji velika strka da se preusmjere e, sredstva za migracije. Imamo čitav niz tematskih e, programa u brojnim državama i bilo je moguće bilo je teško doći do jako konkretnih zaključaka. Dakle, slab, imamo problem slabog nadzora. Indikatori su mjerili finan, financije koje su potrošene, ali nisu e, mjerili ostvarene rezultate. Samo je dvije trećine rezultata ostvareno, a to je tako zbog njihove jako nejasnih e, e, ciljeva, definiranih ciljeva. Stoga mislim da pristup komisije koja želi da migracija ima pozitivan e, utjecaj na razvoj, da je totalno nejasan. I za kraj želim citirati rezervski sud koji je došao do zaključka da e, imajući na umu e, poštivanje ljudskih prava, da je rad na poštivanju ljudskih prava jako teško realiziran u stvarnosti, kako je govornica rekla. Gospodin Guerrero. Evo ja mijenjam gospodina Franzuliku i pročitat ću što mi je pripremio. Dakle, u ime sid izvjestitelja izvjestelja u Sjeni, gospodina Franzujke, želim pozdraviti spomenu mišljenju potrebe da se e, više uključi parlament e, u IDF program. Napore strane donatora moraju se jasno povećati kako bi se moglo zadovoljiti preuzete obveze. Što više, zahtjevamo i dalje uključenje IDF-a u europski proračun i bit će jako zanimljivo vidjeti da li je moguće odrediti rokove za tako što Europski razvojni program mora imati za cilj da se radi na promičbi programa investicija koje će stvarati radna mjesta za lokalno stanovništvo i poboljšati njih uvjete za sveobuhvatni gospodarski rast i poboljšati uvjete rada. Kako bi se to ostvarilo, dodatnost i transparentnost sredstava Europskog razvojnog fonda moraju biti podržani. Moramo spostarati da projekti koji idu u ovom smjeru eh, podupiru demokratizaciju. Konačno, e, pozdravljam e, spomen demokratskog vlasništva koji je uključen u ovaj e, dokument. To mora biti jedan od ključnih teme pojmova na kojima će počivati ovaj rad za u razvoju. hvala, ne vidim da se itko drugi od kolega za riječ. Ja ću zamoliti ravno gospodina Lika Bagjura iz DigiDevco da komentira ovo sve što je čuo od našeg odbora i molim vas da ne budete predugi jer imamo još dvije točke dnevnog, na dnevnom redu, a imamo, moramo završiti u šest i pol. Dobro, hvala predsjednice, zahvaljujem i gospodinu Rubiku, izvjestitelju na mišljenju upućenom odboru KONT Slažemo se sa brojnim zaključcima odbora za razvoj, osobito što se tiče e, transfonda fonda za Sahel. Komisija slaže s parlamentom kada se radi o povećanju transparentnosti financijskih e, fondova. Mi smo stoga odlučili pozvati Europski parlament da sudjeluje u upravnom odboru e, E, fonda za Sahel e, u prosincu prošle godine, ali i dalje donosimo inicijative kako bi se Europskom parlamentu i odboru za razvoj doslijedili inform, kompletnije informacije i to, na i to redovitije. Primam na znanje također da razina isplata, e, da Europski parlament ne smatra zadovoljavajuću razinu isplata u ovom uzemnom fondu, no treba imati na umu da je u godinu dana ovaj uzemni fond uspio zaključiti ugovore u iznosu od 620 milijuna 626 e, milijuna eura, a pošto smo od ništice, tako da je trebalo zaposliti osoblje i uspostaviti sve nužne strukture i mehanizme kako bi se upravljalo tim fondom a to je nešto što doista smatram e, izvanrednim ostvarenjem. Ja se već bavim razvojem preko 20 godina i rijetko sam vidio i doživio da se takav jedan mehanizam uspostavi u tako kratkom roku. Naravno vidjet ćemo da li će s godinama ova e, obećanja biti ostvarena. Što se tiče druge točke, e, pravila, mi ćemo iskoristiti reviziju financijskog pravilnika da napravimo, dakle proračuna da napravimo reviziju funkcioniranja ovog svega jer smo primorani revizijom eh, financijskom revizijom, eh, odnosno revizijom financijskih pravila proračuna. Vidjet ćemo da li možemo imati samo jedno jedinstveno pravilo za eh, sve koje će biti u potpunosti, odnosno maksimalno sukladno novim pravilima proračuna. Što se tiče ovog Feda moramo imati imati na umu strukturu post, za razdoblje post 2020. Eh, IDF-a i vidjeti kakvi će po isteku sporazuma iz Kotonua biti odnos između Europske unije i E, zemalja AKP-a, to je nešto što ne možemo prejudicirati kako trenutno stvari stoje i ako imamo pozitivan stav. Proračunska potpora je i dalje privilegirani instrument za komisiju i komisija, za, komisija zahvaljuje odboru za razvoj na podršci. Želimo i dalje stavljati naglasak na temeljne vrijednosti kao što su ljudska prava, demokracija, pravna država. Jasno je da transparentnost i odgovornost e, predstavljaju važne elemente, a to sve ide preko programa za potporu upravljanjem javnim sredstvima. Monitoring predstavlja, predviđa blizak e, nadzor, a u slučaju pogoršanja situacije uspostavljena je strategija i mjere koordinacije koji su dogovorene s državama članicama. Naravno može se ići puno dalje tako što će se napraviti, što će se obustaviti program e, proračunske pomoći. Sad nadovezat ću se na ono načelo više za više. Mislim da to načelo ne treba zanemariti, naravno, ali želim samo navesti komunikaciju o reviziji politike prema susjednim zemljama i to na engleskom. Dakle, potic, e, pristup e, više za više bio je utemeljen na poticajima, bio je dobar za promuđbu demokracije, vladavine prava, ljudskih, poštivanja ljudskih prava. Međutim, nije dokazano da je to dovoljno jak poticaj kako bi se navelo na preuzimanje volje za reforme tamo gdje ne postoji politička volja. I dakle, to je onaj naš glavni problem. Dakle, bez odbacivanja ovog načela vidimo da je načelo više za više, više češće katalizator nego sam pokretač promjena. Stoga treba i na drugim poljima nastojati uključivati sve naše vrijednosti načela kako bismo imali pristup temeljen na pravima i dalje surađivati s građanskim društvom i socioekonomskim e, akterima. Evo zaključno kada se radi o e, srednjoročnom e, projektu ovo je nešto što je dijelom strukturiranog dijaloga za koji je povjerenik Minjica preuzeo obveze da će to držati barem jednogodišnje. Hvala. Hvala vama. Gospodine Rubig, želite li komentirati ovo sve? Želim zahvaliti komisiji. Mislim da je nas, za nas važno da moglimo dokazati s vremenom da projekti koje financiramo e, bivaju uspješno zaključeni. Dakle, kada postoje strukture koje valjano funkcioniraju i kada se također e, mogu valjano pojačati strukture, to je nešto nam omogućuje da se dokaže i pokaže da su financirani projekti korisni za obje strane. I ako se financiraju neki sektori za koje znamo, odnosno neki projekti za koje znamo da novci neće doći do onih kojima su namijenjeni, u tim slučajevima onda ne treba dodjeljivati financijska sredstva takvim projektima. Mislim da je za nas, osobito za Europski parlament, jako važno da odobrani projekti budu doista vidljivi za građane i budu uspješno provedeni a ne da postoji samo u nekom administrativnom okviru u kojem u biti ti projekti ne mogu biti uspješno realizirani. Mislim da je jako važno u takvom kontekstu obustaviti financije tamo gdje se vidi da projekti ne funkcioniraju. To je tim važnije u onim državama u kojima demokracija i vladavina prava nisu zadovoljavajući te u kojima dio javnih sredstava koje dodjeljujemo nestaju. Naime, to je u svakom slučaju jedan aspekt na kojem će biti jako pažljiv evropski parlament. Heidi Hautala, izvolite. Evo, jako bih e, htjela čuti komentare komisije o ovom e, izvješću Revizorskog suda, osobito kada se radi o migraciji. Hvala. Gospodine Bagu, reakcije o ocjeni Revizorskog suda o migracijama? Ne, nemam nekih osobitih e, reakcija kako stvari sada stoje. A tko bi mogao na to reagirati? Ako ne vi. Pa izvješće Revizorskog suda ne pokriva samo aspekt vanjskih odnosa opće uprave DEVKO, već pokriva i opću upravu za susjedstvo, tako da moramo stvari sagledati puno šire, tako da bi se možda moglo pismeno e, odgovoriti na vaša pitanja koliko to želite. Ja se što ovo produžujem, ali ovo je jako važno. Između ostalog tu je riječ o e, afričkim, e, afričkom mirovnom instrumentu. Ispada da komisija nema nikakve veze s tim. Naravno, ali nema nikakve veze između African Peace Facility i izvješća o migracijama Revizorskog suda što se tiče African Peace Facility. Mogu nastaviti? Da, dobro. Dakle, što se toga tiče, imali smo zajednički sastanak eh, odbora konti DV koji su sastavljeni na zahtjev oba e, direktora gdje je e, glavni ravnatelj e, DEVK-a došao odgovoriti na neka pitanja i mogu ukoliko dopustite donekle parafrazirati ono što je rečeno tijekom tog sastanka. Najprije Ovdje se radi o mehanizmu financiranja održavanja mira od strane samih Afrikanaca. Taj mehanizam osnovan je 2015. u okviru političke akcije koji je cilj bio panafrički pristup. Dakle, tu se radilo o jednom instrumentu jako važnom instrumentu s ciljem da se pokaže angažman Europske unije prema Novoj Afričkoj uniji i panafričkom djelovanju i preuzimanju brige za sigurnost i mir od strane samih Afrikanaca. Dakle, tu se, to je bila izvorno politička motivacija. Mehanizmi su uspostavljeni kako bi se zajamčilo financiranje tih aktivnosti posredstvom Afričke unije. I od samog početka komisija je podržala Afričku uniju s ciljem jačanja njenih kapaciteta. To je bilo, tu je nadzor vođen ja na jako precizan način. Napravljena je ocjena takozvanih afričkih stupova, što je sukladno sa financijskim pravilima. A uz reformu financijskih pravila došlo je do nove procjene i uvidjeli smo da tri od sedam stupova nisu ispoštavani od strane Afričke unije. Stoga je opća uprava DEVKO sama naložila internu reviziju Zatim na temelju tog izvješća tražila je od strane interne revizorske službe komisije da vidi što se događa na razini Afričke unije. Na temelju tog izvješća dobili smo, s jedne strane smo preuzeli svoje odgovornosti i uložili rezervu. Rezerva nije povezana uz legalnost i pravnost tih e, operacija, dakle nije došlo do prevare ili gubitka novca, već smo ustanovili da, je, da ima slabosti u sustavu unutarnje kontrole što je izazvalo, što, što izaziva mogućnost e, slabosti e, unutarnje kontrole i tu se ukazuje na mogućnost, potencijalni rizik suradnje s Afričkom unijom i naznačuje se da treba poduzeti konkretne E, mjere za e, suzbijanje tih rizika. Dakle, napravili smo jednu task force gdje su sve službe uključene, naravno DEVKO i glavno tajništvo, BUDGET, e, Europska služba vanjsko djelovanje i uspostavljen je plan djelovanja. Taj plan djelovanja predstavljen je i proveden tijekom 2016. godine. Sada smo tražili službe za, e, unutrašnje službe za reviziju e, komisije da napravi reviziju toga svega i da nam kaže da li smo napravili dovoljno svoj posao. I na temelju izvješća unutarnje službe za reviziju koju ćemo uskoro dobiti drugih vanjskih e, izvješća poput izvješća drugih revizora odlučit ćemo da li trebamo povući ili ne tu rezervu, dakle da li smatramo da smo savladali te rizike ili ne, ili ćemo zadržati tu rezervu i produbiti detaljnije razraditi plan djelovanja. Moćemo vam i usmeno i pismeno predstaviti zaključke. U svakom slučaju dobit ćete ih u godišnjem pregledu djelovanja e, rada koji će e, glavni direktor Devkoa dostaviti do kraja ožujka do 31. ožujka. Hajde. Da, istina je da smo imali zajednički sastanak e, sa odborom KONT gdje je e, i, i nismo, nismo obradili taj e, ovo izvješće. U biti tu su Možda bismo trebali to e, detaljnije analizirati, dakle ako možemo stati s ovim za danas, ja ću to provjeriti i analizirat ćemo to na sljedećem drugom sastanku. Imamo razmjen mišljenja o uzajemnom fondu, e, to smo imali prošlog tjedna, tako da moramo analizirati sve ove migratske fondove i uzajemne fondove i vidjeti koji su prioriteti i naš odbor bi se trebalo vratiti na tu temu. Ako slažeš, hajde možemo stati s tim i onda ćemo buduće to provjeriti. Dobro, dakle, osvrnit ćemo se na tu temu u buduće. hvala komisiji. A E, rokovi za amandmane su 8. veljače, to je srijeda u podne, dakle nema još puno vremena, 28. veljače ćemo glasiti na našem sastanku, znači hvala, sada prelazimo na točku 10. imamo još dvije preostale točke dnevnog reda i obje se tiču humanitarne pomoći, prva je točka 10. humanitarna situacija u Mjanmaru, na zadnjem sastanku smo namjeravali govoriti o Mjanmaru, ali smo ostali bez vremena. Tako da smo to dodali na današnji dnevni red i s velikim zadovoljstvom e, Andrula Kaminara e, iz EKO je tu i govorit će nam o humanitarnoj situaciji u Mjanmaru. E, znamo da ima problema sa, razmištenim razmišljenim rohinga stanovništvom E, imamo problema u Južnoj Aziji i mislim da e, vi ste bili, gospođo Kaminara, dakle vi ste direktor za Afriku, Aziju, Latinsku Ameriku i Karibe, dakle evo sa zadovoljstvom ćemo vas saslušati, a i gospodin Guerrero ima jedno usmeno pitanje o Haitiju, dakle da bismo i to htjeli obraditi, ako možemo ovo, ovo, pitanje dati odgovore do 6.20, e, pa onda da imamo usmeno pitanje gospodina Guerrero. Dakle, izvolite, imate riječ na pet minuta, ako može. Hvala. Hvala gospodine predsjednice hvala što ste me iznova pozvali da se obratim odboru. Dakle, počinjemo e, razgovorom o Mijanmaru. Ja bih zapravo željela na početku reći, naglasiti dvostruku prirodu humanitarne situacije u Mijanmaru. Jedno je da i sasvim pogrešnih razloga ih imamo e, u naslovima e, novina, to je e, u odnosu na narod Rohingya u, na jugozapadu zemlje. Međutim, imamo humanitarnu krizu i na sjeveroistoku države, a ja ću razdvojeno govoriti o te dvije situacije. Jedno je zajednica Rohingya, kao što su rekli, tamo imamo 1,5, to je pol ljudi koji su službeno bez eh, države. Eh, oni su u državi Rahina. I, ja sam ih posjetila u izbjegličkim logorima koji su uspostavljeni 2011. Jednostavno je bilo mišljeno da ih se smjesti pod krov te ljude na godinu dana otprilike i oni su sada prerasli u naselja eh, na rubu grada i tu su nastambe od jednog prostora eh, eh, slamom imaju vrlo ograničen pristup bilo kakvim sanitarnim uvjetima, isto tako vrlo slaba zdravstvena zaštita, dakle teško se zadovoljavaju osnovne potrebe ljudi. Jedna od stvari koja zabrinjava je, iako su dakle ti e, logori uspostavljeni e, kao za pomoć e, e, ljudima Rohingya, u jednom trenutku e, onima koji su bili bez zaštite. Međutim, e, nakon toga se također e, je stalan priljev ljudi koji dakle nisu službeno registrirani kao raseljene osobe. To se događa zbog čitavog niza loših okolnosti, međutim kako oni nisu na popisu, oni recimo ne dobivaju obroke hrane koje se osiguravaju E, i niz drugih mjera se na njih ne primjenjuje. Samo upravljanje tim e, logorima je problematično jer e, osoba koja je glavni nadzornik ima potpunu kontrolu nad svim ljudima tamo što god to podrazumijevalo. A jedan od problema koji se postavlja je da oni praktički nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti. E, naime, recimo e, trudnica koja će roditi usred noći zbog e, proglašenog policijskog sata ne može izaći i ne može doći u bolnicu dok ne svane cijeli je niz procedura koje treba zadovoljiti prije nego stignete recimo do lokalnog nekog zdravstvenog centra, e, niz birokratskih zahtjeva. Dakle, jednostavno je mnogo toga e, razvijeno kako bi se otežao, ako ne onemogućio njihov e, pristup e, zdravstvenoj zaštiti. Jedan slučaj za kojim sam čula je e, ženska osoba koja je zapravo silovana od strane vojnika i pronađena je izvan e, jednog od tih logora i iz ovih e, niza razloga nisu je mogli odvesti u e, odnijeti u e, neki zdravstveni centar pa je umrla. Isto vrijedi i za djecu jer da bi se njih odvilo trebate imati nekoga ko, govori njihov jezik što onda ne možete pronaći takvu osobu ili često se ne može uspostaviti kontekst s obiteljima jer oni nemaju um, mobitele niti takve mogućnosti. E, dakle, jednostavno se e, osigurava maksimalna patnja tih ljudi e, Posjetila sam ih krajem studenog e, u času, a u, početkom e, listopada je bilo nekih napada na e, stražare i zbog toga nam nije bio dozvoljen odlazak u, Mondurno, odnosno na sjeveristok, gdje smo trebali isporučiti hranu ogromnom broju e, ljudi e, koji tamo nemaju ni hrane ni zaštite djece velik broj no nije nam bilo dozvoljeno da tamo odemo e, ponekad bi se na ograničeno vrijeme omogućio pristup tom području, ali recimo dobila bi to pravo jedna nevladina organizacija, a ostale ne bi, tako da nekako se sporadično nešto uspjevalo dostaviti, no mnogo se toga događa što se namjerno poduzima kako bi se moglo reći pa evo imali ste pristup ali se onda nije uspjelo. Uvijek se smisli još neki, neka nova obaveza, nešto što se mora učiniti e, kako bi se otežao pristup. Dakle, do 9. listopada je postojao određeni pristup, ni tada to nije bilo jako dobro, ali ipak smo uspjevali isporučiti eh, humanitarnu pomoć, a sada je ova loša situacija eh, već dugo traje, neprestano se objašnjava da će se dozvoliti pristup, ali onda uvijek nešto novo, postavi se neki novi zahtjev. Prije par dana eh, su Ujedinjeni narodi proizveli izvještaj onome što se zove, naziva E, stravičnom okrutnošću e, prema tim ljudima. Ako to pročitate, sasvim sigurno nećete e, moći zaspati, jer ono što to se opisuje u je prestrašno, čovjek ne može o tome niti govoriti. Dakle, imamo sada i izvještaj Uredjenih naroda koji potvrđuje ono što sam čula od ljudi u nevladinim organizacijama na terenu. Isto u isto to vrijeme Bangladeš je nedavno doveo novi zakon koji i dodatno otežava e, priznavanje e, Rohinga dakle koje pokušavaju usprko svim poteškoćama e, ući ili otići u Bangladeš. Njih se sada vraća. UNHCR e, pokušava analizirati koje su implikacije tog novog zakona na terenu. Dakle, one ti ljudi teško izlaze iz Mijanmara, međutim i kada to uspiju e, u svu opasnost, e, o sve opasnosti koje su morali proći, ni tamo im e, nije dobro. To je nešto o čemu se trajno govorilo u raspravi sa svim šefama država. Svi su govorili, je, ma znate kako je to, budisti ne vole muslimane, stvarno ih jako ne vole, a kad ste tamo, onda vam ljudi pričaju o antipropagandnim e, e, emisijama, odnosno o emisijama koje promiču mržnju na radiju, na televiziji i tako dalje. Dakle, e, čujem to iz ljudi iz narodnih organizacija da se poduzima sve moguće kako bi se zaošla ta situacija. Sama vlada je trebala e, napraviti jedan program razvoja za državu Rahina. E, to je e, rok je bio studeni, ali još uvijek se to nije dogodilo. A u tom se kao dokumentu trebalo govoriti kao o, potrebama u državi Rahina. Evo, to, toliko sam mislila reći o Rohingama, odgovorit ću rado na pitanja ako ih imate, no htjela bih vam sada skrenuti pažnju na sukob e, na sjeveroistoku Mijanmara, jer tamo su različite etničke grupe, a imamo, to radi se o području koje je dominantno kršćansko, ako bi neko slučajno e, spomenuo ono što budisti ne vole muslimane, e, e, ovdje to ne vrijedi. Dakle, imamo etničke grupe koje nisu potpisnice mirovnog sporazuma, imamo područja koja su pod kontrolom države, odnosno vlade i druga područja koja to nisu i imamo stalnu eskalaciju sukoba tokom posljednjih nekoliko mjeseci. U, tom periodu došlo do upravo ogromne eskalacije sukoba. Dakle, imate područja e, odakle se istjeruju neke etničke grupe. Naime, s obzirom da je mnogo vojnih e, sukoba, ti ljudi jednostavno su morali otići, žive u logorima u nekim e, dijelovima u koja smo ranije mogli e, isporučivati humanitarnu pomoć, dakle to su područja koja nisu pod kontrolom države i sada kada to ne možemo raditi stalno čujemo od ljudi koji su kao neki komandanti na, na tom području e, jest obrazloženje zašto ne mogu dozvoliti pristup nevladinim organizacijama E, je ta velika opasnost koja tamo postoji, a ja sam onda objašnjavala da mi smo često bili <laughs> u takvim situacijama sa ogromnom opasnošću, nego nek tražila sam da nam dozvole pristupa, pa ćemo se mi baviti pitanjima sigurnosti. Međutim, ta situacija na sjeveru istoku je vrlo složena E, tamo su naime e, rudnici žada i, zlata, to je dakle vrlo bogato područje. E, to ne procjenjujem ja iz humanitarne perspektive, no čujem da vojska u sve većoj mjeri preuzima kontrolu nad tim rudnicima, a što se humanitarnog aspekta tiče, E, kada, se, kada vojska istjeruje te e, različite etničke grupe, oni pokušavaju prijeći u u Kinu i onda e, na drugom mjestu e, vratiti se preko granice u Mijanmar. I ono što se događa posljednjih mjeseci je da Kinezi blokiraju e, ulaz, dakle onemogućuju tim ljudima koji pokušavaju pobjeći od ratnog sukoba. Dakle, oni su jednostavno u zamci, s jedne strane im je granica, a s druge strane je dakle, sukob, odnosno vojska. E, tamo rade neke nevladine organizacije koje se pokušavaju nositi s problemom trgovine ljudima. Jedna mala nevladina organizacija je rekla da je uspjela vratiti 560 e, žena, dakle to je velika brojka za jednu malu organizaciju. Te su e, žene bile prokrimčarane u Kinu, dakle one su ako su oni uspjeli vratiti 500, onda znači da je ukupni broj tih žena koje se dakle krijumčare tamo vrlo, vrlo velik. Također da dobijete sliku o uvjetima u kojima živeti ljudi, e, mogu reći da su i oni dakle okupljeni u logorima i teško je reći je li gore muškarcima ili ženama. Naime, velik je broj tamo raseljenih osoba i i opći zaključak bio dakle da je život muškaraca jednako strašan kao život muškaraca. Naime, oni muče i žene jednako kao i muškarce. Eto, dakle, to se tamo događa kad razgovarate s ljudima tamo čujete priče kako su oni otišli sa svoje zemlje s obzirom da su je napustili i ne mogu se vratiti jer se neko drugi naselio i obrađuje njihovu zemlju tako dakle oni to više ne mogu činiti e, dakle na bilo organiziran ili neorganiziran način ali događa se preuzimanje e, dijela e, zemlje i iako je sukob u Rahajnu, dakle je prisutan u medijima i to s pravom, ali svejedno ne smijemo zaboraviti da postoji vrlo zapravo strašna situacija i na sjeveru istoku. Eto toliko. Hvala. provjerila sam sada da smo zapravo e, da potpisalo e, vijeće zaključke e, koje se odnose na e, odnose sa Mijanmarom i te bi odnose možda trebalo iskoristiti da se utječe na situaciju Arikti prvo i onda Heidi, ali molim vas imajte na umu vrijeme. Ja bih samo želio zahvaliti naše gošći na svim ovim informacijama. Poznato nam Poznata nam je ova duga povijest sukoba u Mijanmaru i razno raznim sukobima, a također i problemama vezanim uz klimu i e, civilnim, e, civilnog stanovništva, dakle sve ono što ovo područje čini e, mjestom velike tragedije već desetljećima, ali e, vi ste se usredotočili na pristup humanitarnoj pomoći nastojanjima da se tim ljudima pruži neko sklonište i neko utočište, a isto tako i da ih se zaštiti, da se civile zaštiti od e, nasilja i loših postupaka. Pitao bih vas u kojoj mjeri bi Europska unija mogla e, surađivati sa Ujedinim narodima i pobrinuti se da vlada barem dozvoli pristup humanitarnoj pomoći u ta područja gdje postoji najveća potreba, dakle mjesta sa tisućama djece koja su na rubu umiranja od gladi. Hvala i ja zahvaljujem dakle što ste podijelili s nama svoje osobno iskustvo sa terena. Vjerujem svaku riječ koju ste izrekli, odnosno razumijem da taj izveštaj mora da je strašan. I e, iako ste vi e, iz e, glavne uprave za civilnu zaštitu humanitarne pomoći, e, pitaću vas s obzirom da je e, glavna uprava za međunarodnu sadnju i razvoj, dakle DEVKO, e, e, veliki partner u pružanju pomoći Mijanmaru, dakle mi smo imali svi velike nade da će se razviti u demokratsku državu, a sada čujemo e, da ne samo da se to nije dogodilo, nego imamo ove stravične e, primjere kao što je situacija e, grupe Rohingya. Dakle, mislite li da bi se donatori trebali ili mogli angažirati kako bi se srušile neke prepreke. Dakle, mi sad čujemo samo da se e, krivi e, ljude Rohinga. Dakle, što bi mogli donatori razvojne pomoći poduzeti? Hvala, to sam zapravo i ja htjela pitati, jer e, dakle mi smo saslušali <laughs> te strašne priče, ali važno pitanje koje se postavlja je što možemo učiniti.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 E, i e, novcima e, koji su obećani Haitiju, a sada ih je svega 30% zapravo im je poslano stavljanje na raspolaganje. Osim toga, ljudi u Santa Domingu su sada prisiljeni vratiti se u Haiti, što onda čini da su potrebe e, same države e, eksponencijalno narasle. Dakle, što mi možemo učiniti u tom pogledu? Hvala. Uh, uh, Hvala vam na pitanju. Dakle, kada je uragan Mesiju pogodio Haiti, prvo što smo učinili jest e, da smo organizirali zajedničku humanitarnu razvojnu misiju, jer neki problemi s kojima se suočavaju na Haiti nisu samo humanitarne prirode. Mi smo reprogramirali neke od e, humanitarnih programa koji su u tijeku. Zatim smo također zapravo nadopunili e, to sredstva koja su bila na raspolaganju od glavne uprave EKO Dakle, još dodatnih 2,7 milijuna i još 3 do 4 milijuna koliko je već bilo alocirano. I to smo preusmjerili ona područja gdje je to bilo najpotrebnije. U sljedećih nekoliko dana ćemo dobiti i čuti najme najavu e, o tome da će se istvojiti dodatna sredstva za Haiti i to e, tako kako bi se zapravo popunila ta praznina između potreba u humanitarnom smislu i e, razvojnom smislu. Što se tiče Haičana koji se vraćaju na otok iz Dominikanske republike, da čuli smo da se nekih 160 tisuća ljudi, ljudi vratilo. E, neki od njih su i maloljetnici bez pratnje oko 2500 njih su maloljetnici prema našim podacima. Mi iz naše glavne uprave financiramo jedan program koji se bavi e, dakle situacije na četiri granična prilaza i šest e, neslužbenih e, graničnih prijelaza. Iz instrumenta za stabilnost i mir također je postao jedan program koji je pokušao sagledati u kakvoj se situaciji nalaze ti ljudi. Dakle, tu se pokušalo, pokušalo ih se evidentirati i pružiti im se pomoć na, pri povratku. E, navodno ima oko 4000 hajčana u e, američkim zatvorima koji će se također vratiti. Dakle, taj problem povratnika mogao bi se potencijalno dodatno pogoršati kroz sljedećih mjesec dana, no evo, mi smo toga svjesni. Mi e, koordiniramo aktivnosti ostalih e, partnera i e, koristimo se svim raspoloživim instrumentima da bismo to riješili. Da, pitanje otpornosti Haitija je nešto što se stalno pojavlja. Imali smo i posebno izvješće već o tome. Enrique, ako želiš još uzeti riječ. Dobro, onda hvala na ovim informacijama. Mislim da možemo E, prijeći na točku 12, to je točka razno. Nemamo ništa. Sljedeći sastanak će se održati 28. veljače u 15 sati do 18.30. Evo, završili smo više manje na vrijeme. Nadam se da prevoditeljima ne smeta što smo završili nešto malo kasnije, par minuta kasnije. Zahvaljujem prevoditeljima i zahvaljujem također našoj gošći.